Dear colleagues, Kolege, mislim da možemo krenuti s radom. Imamo izvjestitelja za prvu točku u dnevnom redu, tako da mislim da je dobro da krenemo sa prvom točkom dnevnog reda, to je usvajanje dnevnog reda. Moram reći da je ovoga tjedna Europska komisija odlučila ne produžiti e, ugovor e, u, o suzbijanju krivotvorenja sa Philip Morris Internationalom e, između komisije i država članica e, Europske unije i Philip Morrisa. Ugovor je istekao 9. srpnja 2016. E, godine, odnosno ističe 9. srpnja 2016. godine i upravo u svjetlu najnovijih događaja smatram da više nije korisno razmjenjivati razmišljanja o ovoj temi s Olafom, pa predlažem da se točka 21 dnevnog reda E, ne razmatra. Ako se slažete, predlažem da usvojimo dnevni red e, s tom novu uvedenom izmjenom. Krećemo na drugu točku dnevnog reda, odobrenje zapisnika sa sjednice održane 17. i 18. veljače 2016. Ako nema primjedbi, smatram da je zapisnik odobren. Što se tiče priopćenja predsjednika, moram e, objaviti sljedeće. Odluka od srijede 30 odnosno zasjedanje od srijede 31. E, kolovoza e, poslijepodne je e, odgođena. Mislim da će to sve razveseliti, a sastanak, odnosno zasjedanje u četvrtak 1. rujna ujutro ostaje kao što je dogovoreno, tako da ćemo držati taj sastanak. Također imamo izvanredni sastanak odbora u Strasburu 12. rujna u ponedjeljak Arias Skanjete bit će e, tamo i predstavit će paket mjera za klimatske promjene. E, to je paket mjera koji bi trebao biti usvojen od strane komisije 20. srpnja. E, treća informacija tiče se radionice koja bi se trebalo održati. Želim vam zapravo skrenuti pozornost na dvije radionice koje organizira odjel za politike ovoga tjedna. E, prvo je e, radionica koja nosi naslov Borba protiv raka je timski sport. Održat će se u srijedu 13. srpnja od 12.30 do 14.45, a druga radionica tiče se e, pristupa lijekovima Organizira se u četvrtak, 14. srpnja od 9 do 12.30, dakle ujutro. Što se tiče prevođenja, imamo prevođenje na 20 jezika, a kao i obično e, sastanak će se prenositi na internetu i materijali su dostupni u elektroničkom obliku. A sljedeća je četvrta točka dnevnog reda, priopćenje predsjednika odlukama koordinatora od 5. srpnja 2016 godine. E, preporuke koordinatora poslane su svima elektroničkim putem i ako nema nikakvih primjedbi, mislim da ih možemo smatrati odobrenima. A sada moram informirati kolege, e, to je u sklopu e, točke dnevnog reda broj 5, o tekućim međuinstitucijskim pregovorima. Nakon pet trijaloga o smanjenju nacionalnih emisija određenih atmosferskih onečišćujućih tvari. E, drago mi je što mogu reći da je prijedlog E, usvojen za vrijeme nizozemskog predsjedništva. Tijekom posljednjeg trijaloga koji se održao 21. lipnja su zakonodavci su uglavnom razgovarali o dva otvorena pitanja, jedno je a drugo je prilog broj 2. Nakon rasprava jest dogovoreno da je parlament spreman prihvatiti e, paket mjera u kojem metan nije uključen u području primjene direktive, ako obveze za smanjenje emisija, kako su navedene u prilogu broj 2, rezultiraju u e, poboljšanju zdravstvenog stanja od 50%. Nakon intenzivnih konzultacija s državama članicama, nizozemsko predsjedništvo dalo je konačni prijedlog vezano uz prilog 2, koji je rezultirao u postotku od 49,6% vezano uz poboljšanje zdravstvenog stanja. E, prijedlog predsjedništva vezano uz prilog 2, zatim je raspravljen interno u parlamentu i nakon vrlo opsežnih rasprava izvjestitelji i izvjestitelji u sjeni koji su zapravo predstavili većinu e, odbora Envi, e, odnosno mišljenja njegovih članova, odlučili su prihvatiti ovaj prijedlog. E, ishod e, pregovora sa vijećem vezano uz ovaj fail sutra će biti stavljen na glasovanje. A sada prelazim na sljedeću točku dnevnog reda, broj 6, strategija EU-a za ukapljeni prirodni plin i skladištenje plina. Radi se o izvješću na vlastitu inicijativu odbora ITRE. Imamo ovdje gospodina Zorinja koji je izvjestitelj za mišljenje i njega ljubazno molim da preuzme riječi da nam objasni nacrt mišljenja. Hvala lijepa. Zahvaljujem svim kolegama. Kao što je podsjetio predsjednik, riječ je o izvješću odbora ITRE. Prije svega bih čestitao tom odboru na dosad obavljenom poslu. Htio bih zahvaliti svo njihovo osoblje, na svemu što su do sad učinili. Podneseni su različiti amandmani na glavni tekst rezolucije. U našem odboru smo izradili mišljenje. Ono je ograničeno u skladu sa poslovnikom i upravo zbog tih ograničenja sam se fokusirao na najvažnija pitanja za naš odbor. Inzistirao sam na jednoj ideji, a to je usklađivanje evropske strategije e, za plin i njezina budućnost. Inzistirao sam na pitanju e, sigurnosti i kompetitivnosti na održivosti ove vrste opskrbe. Potom Smatram da se, prirodni, da, se, da se na prirodni plin treba gledati kao na svojevrsnu tranziciju, jer je naš cilj fokusirati se na obnovljive izvore energije. Ali, kao što jako dobro znate, ukapljeni prirodni plin upravo može pomoći u ovoj fazi tranzicije, dakle prelaska sa fosilnih goriva ka čišćim energentima, dakle onda se nalazimo u toj izuzetno važnoj tranzicijskoj fazi. Još jedno pitanje koje sam naglasio tiče se infrastruktura. U Europskoj uniji trenutno imamo 27 terminala za ukapljeni prirodni plin i još 8 bi se trebalo izgraditi. Međutim, postoji neravnoteža u distribuciji ovih terminala na teritoriju Europske unije. Dakle, prije nego što se počnemo baviti gradnjom novih infrastruktura, mislim da bi trebalo napraviti studije učinka kako bi se na odgovarajući način iskoristile već postojeća postrojenja i tek potom vidjeti gdje eventualno izgraditi druge terminale. Moramo vidjeti kakva je povezanost pojedinih terminala i potom treba vidjeti kako pomoći najslabijim e, članicama Evropske unije jer je riječ o našem e, strateškom cilju. Potom sam istaknuo stratešku ulogu ukapljenog prirodnog plina u dekarbonizaciji pomorskog sektora. Kao što znate, zagađenje mora i voda dosegnulo je zabrinjavajuće razine. Mnogo toga ovisi o nafti koju koriste brodovi kao pogonsku gorivo i zato valja uzeti u obzir i ovaj drugi aspekt. Rekao sam da imamo ograničen broj slovnih mjesta propisan poslovnikom za izradu ovog mišljenja, dakle 1500 slovnih mjesta i rado bih čuo što misle kolege, već sam razgovarao sa izvjestiteljima u sjeni i otprilike sam shvatio što ih najviše zanima. Imamo i rok za amandmane, na to će podsjetiti Mm, gospodin predsjednik odbora. Međutim, moramo inzistirati na nekim e, činjenicama, primjerice na ukapljeni prirodni plin i njegovo korištenje u prometnom sektoru, u cestovnom prometu, potom je tu bioplin. Te kako dakle, koristiti prirodni plin i na koji način ga skladištiti. Moguće je da ovaj plin dođe i iz djelatnosti frakinga, dakle hidroločkog probijanja. U svakom slučaju, plin koji dolazi u Europu morat će poštovati propise koje predviđa naše zakonodavstvo. Dakle, istim u vezi podnjeću ću amandmane. Kao što sam već rekao, nisam ih sada unio, zato što zbog ovog ograničenja u slovnim mjestima, dakle nisam mogao obuhvatiti sva pitanja koja me zanimaju. Očekujem dakle i vaša mišljenja, rok, za amandmane je 14. I onda ću sa svojim kolegama napraviti dodatni napor kako biste 20. mogli dobiti prvu verziju teksta. Radit ćemo dakle i tijekom e, odmora kako bismo došli do e, teksta na kojem ćemo raditi nakon ljetne pauze. Uh, Hvala lijepa. Iskreni komplimenti e, vašoj nogometnoj ekipi i rezultatu postignutom jučer. A sada možemo dati riječ izvjestiteljima u sjeni, a nakon toga svim ostalim članovima odbora. Nemamo izvjestitelja u sjeni iz EPP-a, iz ECR-a također ne, niti SND-a. Odmah krećemo s liberalima, gospodin Farija. Hvala lijepa gospodine predsjedatelju, hvala vam lijepa na čestitkama našoj reprezentaciji. Neko smo vrijeme patili, ali u konačnici smo uspjeli. Hvala vam lijepa. Kao prvo, Možete danas u čast naše pobjede govoriti portugalski? Molim vas mikrofon. Možda bih trebao govoriti francuski. Ne, govorite jezikom kojim god želite, oprostite. Kao prvo, želim čestitati izvjestitelju na dobro obavljenom poslu. Održali smo nekoliko sastanaka s izvjestiteljima u Sjeni i mislim da su uzeta u obzir stajališta različitih klubova, barem većina. Mi iz ALDE želimo reći da se načelno slažemo s točkama koje su istaknute. Posebice se slažemo s mišljenjima izvjestitelja vezano uz stavak drugi, gdje se prioritet zapravo daje obnovljivim izvorima energije. Također se slažemo da UPP ne treba isključiti kao vrlo važno prijelazno gorivo u kratkom ili srednjem roku, iako naravno treba učiniti sve što je u našoj moći kako bi ga se eksploatiralo na održivi način. Također želim reći da se slažem sa stajalištima u stavku petom vezano uz onečišćenje i e, utjecaj na okoliš emisija iz e, pomorskog prometa. To je nešto što branim već neko vrijeme, a UPP svakako tu treba odigrati vrlo važnu ulogu kako bi općenito brodski promet bio održiviji u smislu, zaštite okoliša. Također ćemo predložiti da ETS može predstavljati dodatni izvor prihada za održive projekte vezane uz zelenu energiju kao što je slučaj sa UPP-om. O tome smo razgovarali na sastancima izvjestitelja u Sijeni. Smatramo također da UPP može imati održivu ulogu u kopnenom prometu tako što će zamijeniti dizel i općenito teška goriva vrlo je važno uzeti u obzir sigurnost opskrbe energijom, diversifikaciju izvora energije i e, dovršavanje plinskog tržišta, finalizaciju plinskog tržišta. Vrlo je važno poticati investicije koje su e, rentabilne i imati učinkovito zakonodavstvo. U svakom slučaju UPP treba koristiti u prijeloznom e, razdoblju i vrlo je važno da se izbjegne bilo kakva ovisnost o određenom tipu tehnologije ili eventualno neupotrebljiva imovina kako bismo uistinu učinkovito mogli koristiti mjere. Sve mjere usmjerene su zapravo na to da se izbjegne bilo kakva energetska izolacija ili ovisnost o samo jednom dobavljaču. Kao što znamo, geografski prioriteti u kontinentalnoj Europi su prvenstveno Pirinejski poluotok, zatim Baltičko tržište i jugoistočna Europa instrumenti poput Europskog fonda za strateška ulaganja E, instrument Povežimo Europu ili ERDF e kao i investicije iz Europske investicijske banke trebale bi biti usmjerene upravo na ovakve projekte. Također, vrlo je važno da se koriste prihvatni i skladišni kapaciteti e, u potpunosti, to treba optimalizirati posebice kada se radi u e, kada se radi o Portugalu, prvenstveno vezano uz usklađivanje propisa prekograničnih regulatornih tijela. Također e, trebamo dogovoriti pristup pitanjima koja su sporna, poput primjerice frekinga, iako sam ja protiv toga u Europi, mislim da se radi o temi koja potpada pod načelo subsidijarnosti. Ako države članice žele primjenjivati fracking zato što smatraju da je to važno za kombinaciju e, energenata kao što je slučaj primjerice sa Ujedinjenom kraljevinom, Španjolskom ili Poljskom, onda se treba pobrinuti da se u potpunosti kroz obvezujući zakonski okvir koji još uvijek ne postoji reguliraju sva pitanja koja se tiču zdravlja i zaštite okoliša. E, kada govorimo o TTIP-u, želim spomenuti da će poglavlje koje se tiče energetike vjerojatno biti sastavnim dijelom pregovora a kao što znamo u Sjedinjenim američkim državama koristi se plin iz škriljevca što je zapravo dovelo do određenog pada u cijeni energenata za SAD-a, ali dovelo je i do povećanja emisija. Mi podržavamo stajališta koja se tiču naših pozicija vezano uz pregovore o poglavlju energetici u TTIP-u. Smatramo da je vrlo važno promicati obnovljivo izvore energije i energetsku učinkovitost i u inozemstvu, te održave standarde vezano za eksploataciju plina iz škriljevca. Također ćemo predati još neke dodatne amandmane, osim onih o kojima smo već govorili, a u dogledno vrijeme ćemo to naravno predati izvjestitelju. Želim još jednom zahvaliti izvjestitelju i želim zahvaliti svim izvjestiteljima u Sjeni s kojima smo zajednički radili u pripremi ovoga dokumenta. Hvala. Hvala vama. A sada gospođa Kilonen. Hvala lijepa gospodine predsjedatelju. Zahvaljujem izvjestitelju na izvrsno pripremljenom nacrtu. Mislim da ne možemo e, zanemariti i prestati ponavljati da je UPP samo prijelazno rješenje i upravo zbog tog razloga sva tehnologija E, treba se moći kombinirati vezano uz bioplin. U izvješću Envija treba to jasno stajati. Radi se o vrlo važnoj prilici. Prilici da se razmotre investicije, javne investicije, koje su nužne kada govorimo primjerice o distribucijskom lancu. Zato se trebamo pobrinuti da te javne investicije budu održive Kad razmažemo o energetskoj učinkovitosti, UPP je staklenički plin. Postoje različite vrste prirodnog plina, ali možemo vidjeti da sve one vode do emisija metana. Također, možemo vidjeti da je to nešto što može izazvati probleme. Probleme može izazvati i hidrauličko lomljenje, takozvani fracking. Radi se zapravo o nečemu što je vrlo opasno za okoliš. Korištenje tolikih količina vode i snažnih kemikalija može dovesti do štetnih posljedica. Upravo zato važno je da u izvješću naglasimo koliko je važno da tehnologija bude prihvatljiva za zaštitu okoliša u odboru TRAN stavili su naglasak na činjenicu da trebamo iznaći obuhvatnu energetsku politiku. Kako bi ta rješenja zapravo bila nešto što se općenito uklapa u europsku politiku, odnosno politiku Europske unije. Hvala lijepa, gospodin Afronte. Hvala. Pridružujemo se čestitkama izvjestitelju. sam rekao da je dosta ograničen u svom djelovanju, dakle izradi mišljenja, kasnije ćemo to nadoknaditi podnošenjem amandmana. Imamo nekoliko točaka na kojima ćemo inzistirati podnošenju amandmana, a to je da kratkoročni Cilj treba biti proizvodnja energije iz obnovljivih izvora. Dakle, zato je dobro što se u izvješću nalazi formulacija da je UPP dakle samo tranzicija ka obnovljivim izvorima, a trebalo bi naglasiti da će ta tranzicija biti kratka, dakle da se dajemo kratke rokove jer je cilj sasvim nešto drugo jer i plin ima dakle svoj e, učinak kada je riječ o globalnom zagrijavanju. Tražimo, odnosno inzistiramo na činjenici da Europska unija ne bi htjela korištenje dakle plina iz škriljevca i onog dobivenog frackingom to je pitanje vezano uz subsidijarnost, ali mi svejedno želimo ovdje inzistirati i ukloniti korištenje ove vrste plina na našem tržištu. Dakle, tu se prilikom vađenja ovog plina koristi mnogo metana, ne bismo htjeli da to u budućnosti predstavlja dodatan problem. Veliko tržište u PPA je pojao udio, dakle ne fosilni goriva kako smo, se, kako smo očekivali, već je naštetio tržištu obnovljivih izvora energije. Dakle, problem je drugačiji. Htjeli bismo da EPP dakle ide na štetu upotrebe fosilnih goriva. Još nekoliko komentara vezano uz sigurnost, dakle to se tiče postrojenja offshore, dakle imamo otvorene sustave, to znači uzimati morsku vodu, hladiti ju i potom ju tako hladnu uz dodatak klora i drugih substanci vraćati u more. To dovodi do steriliteta, dakle te e, vode, više nema planktona, dakle ničega i treba vidjeti koji je utjecaj tih postrojenja na morski svijet. Trebalo bi ih pretvoriti u e, postrojenja sa zatvorenim ciklusom, dakle da se koristi i plin koji je već prisutan u sustavu. Govorimo o njegovom korištenju u iznosu od 1%, dakle kako bismo dobili ove e, ova postrojenja zatvorenog tipa, dakle koji ne bi izravno utjecali na morski okoliš. Drugi izvjestitelji iz Sjene su već podsjetili, inzistirat ćemo na e, sigurnosnim aspektima postrojenja za skladištenje plina, zato što je riječ o novoj tehnologiji, ona se vrlo brzo širi, imamo postojanje osjetljivih područja, dakle gdje su mogući zemljotresi i to izaziva zabrinutost dakle da tranziciji, ali sa puno uvjeta, uvjeti koji će nas dovesti do nečega sigurnoga i koji će nas usmjeriti ka budućnosti koji će biti u znaku obnovljivih izvora energije. Hvala. Hvala, gospođa Donana. Hvala gospodine predsjedatelju, također zahvaljujem izvjestitelju. Prirodni plin se u potpunosti uklapa u kombinaciju energetskih izvora Europske unije, a niska razina onečišćenja koja dolazi od njegove eksploatacije kao i bogate rezerve sasvim jasno pokazuju da se radi o strateškom energentu. Smatram da je zbog toga vrlo važno što zbog pitanja održivosti i neovisnosti stavljamo naglasak na obnovljive izvore energije sve više i više govorimo o tome da nemamo neovisnost u energetskoj opskrbi zato što se ovisi samo o jednom opskrbljivaču. I upravo zato UPP tu je da bi nam omogućio da poboljšamo odnose sa Rusijom, a isto tako da se osiguramo za budućnost. Naime, sada imamo situaciju gdje Europa ima sve manji i manji utjecaj na sukobe koji se odvijaju između Rusije i drugih zemalja u regiji a i zbog toga pati. Naša energetska opskrba mora biti sastavni dio obuhvatne strategije, uzimajući u obzir veliki teritorij čiji je sastavni dio Europska unija s jedne strane, a s druge strane Rusija. Kada govorimo o novim terminalima, e, važno je da e, se e, izgradi novi terminal e, po uzoru na one koji postoji u Poljskoj i funkcionira 2016. godine koji nam može omogućiti da izbjegnemo energetsku ovisnost. Hvala. Hvala lijepa, gospodin Poc. Hvala lijepa, gospodine predsjedatelju. Mislim da je nacrt mišljenja izvrstan. Ono što posebno cijenim jeste stajalište da se Europska unija mora usredotočiti na vlastite resurse, posebice obnovljive izvore energije. Kada govorimo o infrastrukturi, moramo se usredotočiti na postojeću infrastrukturu. UPP je fosilno gorivo koje sa sobom nosi sve negativne elemente koje obično sa sobom nose fosilna goriva. I već je rečeno, a to je potrebno i ponoviti prilikom svake rasprave o ovoj temi, da se zapravo radi o prijelaznom izvoru energije. To su istaknuli već mnogi kolege do sada. Što se tiče prijenosa eh, UPP-a, kada se UPP transportira prekooceanski, moramo imati na umu da emisije iz brodskog prometa nisu adekvatno regulirane ili uopće nisu uređene. To je nešto što bi stoga moglo dovesti zapravo do mnogo većih problema i štete za okoliš nego što su koristi koje bismo imali od takve dobave UPP-a. Nemojmo biti licemjerni. UPP ne smije poslužiti kao nešto što koristimo za licemjerni pristup zaštiti okoliša u Europi. Cijelo se vrijeme govori o prebacivanju proizvodnje eh, i zbog eh, ograničenja emisija CO2. Nemojmo sada ići u istom smjeru eh, koji bi bio licemjeran vezano uz UPP. S jedne strane želimo um, zaštititi okoliš, s druge strane spremni smo uvoziti UPP koji će onda E, utjecati na onečišćenje e, i na e, okoliš u tom dijelu svijeta. Imajmo na umu da se radi o nečemu što dovodi do povećanja emisije stakleničkih plinova i nema veze događa li se to ovdje ili u Americi. Želim još jednom čestitati izvjestitelju i također podnijeti nekoliko amandmana. Hvala. Hvala. A sada dajem riječ komisiji. Izvolite. Dobar dan, zovem se Monika Žigri. Dolazim iz glavne uprave za energetiku Europske komisije. Hvala vam lijepa na mišljenju, zahvaljujem izvjestitelju kao i izvjestiteljima u sjeni. Posebice ste spominjali točke koje se tiču prijevoza UPP-a te činjenice da to treba biti samo prijelazno gorivo. To je pristup koji mi zauzimamo i u našoj komunikaciji. Prijelazni period, odnosno njegovo trajanje, ovisit će o razvoju događaja globalno gledano. Također ste spomenuli pozitivni potencijal koji UPP ima u prometu te da može imati pozitivni učinak na okoliš kao zamjena za snažnije onečišćivače, poput primjerice dizela. Govoreći o prometu, spomenuli ste o potencijalni učinak na pomorski i na kopneni promet. Naravno, tehnološki Napredak još uvijek je nužan u tim sektorima. Istraživanja traju kako bi tehnologije koje koristimo bile održivije i sigurnije. Zaključno, kada govorimo o infrastrukturi, mi se slažemo da ulaganja u buduću infrastrukturu s jedne strane kada se radi o plinu moraju biti dobro promišljena moraju biti rentabilna. Glavni naglasak treba biti na najranjivijim državama članicama i na vezama koje nedostaju. Treba se u potpunosti iskoristiti s druge strane postojeća infrastruktura u najvećoj mogućoj mjeri. Kad govorimo o ulaganjima u infrastrukturu, Također ste spomenuli da plinska infrastruktura e, treba biti prilagođena e, obnovljivim e, oblicima plina, uključujući bioplin. Pokazalo se da je to moguće, razvoj posebice se zahukta u skandinavskim zemljama i želimo istražiti ostale mogućnosti kako bismo se pobrinuli da se ta praksa proširi na ostale dijelove Europe. Hvala. Hvala. Prije nego što dam riječ izvjestitelju za zaključnu riječ, gospođa Šer Pirik se javila, ispričavam se, nisam vidio da se javila za riječ, pa joj nisam dao riječ. Izvolite. Hvala lijepa gospodine predsjedatelju, Biću vrlo kratka. Mnogo je toga već rečeno, ja sam željela istaknuti samo jednu stvar koja je vrlo važna za nizozemsku primjerice to je nešto što se tiče podzemnih e, kabala morate se pobrinuti da imate odgovarajući sustav praćenja onoga što se zaista događa. Mi imamo mnogo iskustva s time na različitim lokacijama u Nizozemskoj i mislim da moramo biti vrlo jasni kada se radi o učincima takvog pristupa. Hvala. Hvala lijepa. Gospodin Zorinjo, izvolite. Hvala lijepo. Pričekat ću amandmane koje će kolege podnijeti, a tu su neke i najavili. Mislim da ćemo lako doći do kompromisa kako za pet točaka koje sam e, naveo u, izradi, e, u izrađenom mišljenju, jednako vezano i uz druge točke koje su spomenuli Kolege, dakle, reći da tranzicija treba biti što je kraće moguća, da se ovaj propis mora početi odnositi dakle i na kamione, dakle upotreba plina, bioplina, sljedivost e, porijekla, dakle UPP-a koji se uvozi, e, sigurnosna pitanja, opskrbe, korištenje fondova koji su na raspolaganju u Europskoj uniji i tako dalje. Mislim da ćemo na ovaj način dobiti doista sjajno izvješće. Međutim, kolega iz Alda dotaknuo se jedne dodatne točke. Nisam siguran hoćemo li u vezi s tim postići konsenzus. Dakle, područje energetike vezan uz pregovor o TTIP-u. Dakle, i o tome želim čuti mišljenje kolega. Hvala lijepa. Sada možemo dovršiti ovu točku dnevnog reda. Rok za podnošenje amandmana je 14. srpnja u podne. Glasovanje u odboru ENVI 8. rujna i u ITRE-u 26. rujna. Očekujemo glasovanje na, na drugoj plenarnoj sjednici u listopadu. Sada idemo na iduću točku dnevnog reda. To je opći proračun Europske unije za financijsku godinu 2017. Svi dijelovi. Ja ću preuzeti riječ kao izvjestitelj za ovu temu. Želim istaknuti da je došlo do zakašnjenja u općem donošenju općeg proračuna. Vijeće će zauzeti svoje stajalište 20. srpnja. To znači da se da amandmane moramo e, podnijeti prije toga datuma. I ja ću odboru za proračune kao izvjestitelj predstaviti dakle nacrt proračuna i e, istaknuti koje su to proračunske linije u kojima će doći do e, rezova e, kod tumačenja vijeća. Kao što ste vidjeli u nacrtu mišljenja, vidite da imamo dodatni problem u glavi 3. To su izazovi s kojima se nosi Europska unija, dakle migracije, sigurnosna pitanja. Moramo tu poduzeti dodatne napore i fokusirati se na taj dio nacrta proračuna. Nakon sporazuma u Parizu sada se moramo baviti provedbom i podržati djelovanje za zaštitu klime. U reviziji višegodišnjeg financijskog okvira zatražili smo 20% e, više rashoda vezan uz akcijski plan. Vezano uz tu temu želimo vidjeti dakle to reflektirano i u godišnjem proračunu. Što se tiče programa LIFE, vidjeli smo malo povećanje, to pozdravljamo. Kada je riječ o programu Health, imamo povećanje od 3,8% u odnosu na prethodnu godinu. i vidimo da će doći do smanjenja sredstava za plaćanje. Što se tiče hrane, sigurnosti hrane i stočne hrane, imamo dodatak od 1,5% u odnosu na prethodnu godinu i iznosi i ukupni iznos proračun vezan uz područje djelovanja našeg odbora je mali. Program LIFE predstavlja 0,3% nacrta proračuna mjere vezane uz program Health su 1,04% nacrta proračuna i 1,5% glave 3. Potom 0,16% e, proračuna vezano je uz pitanje sigurnosnih hrane i stočne hrane. I jasno je da će nam trebati snaža potpora za povećanje nekih proračunskih linija. Što se tiče agencija, želimo da one nastave sa svojim radom, međutim tu postoji određeni teškoće. Prije svega to je vezano uz odgovarajuće financijske i ljudske resurse. Znamo da su katkad e, usluge agencija povezane sa plaćanjem naknada, one imaju i vlastite resurse i često nemaju na raspolaganju potrebno osoblje. Što se tiče naknada koje bi one mogle naplaćivati, one će vjerojatno fluktuirati, zato tražimo prostor za djelovanje od 5%, dakle koji će se naći u izradi u našem prijedlogu mišljenja i nakon razgovora sa predstavnicima agencija. Također valja naglasiti da zbog eh, Brexita Ne znamo hoće li agencije koje su smještene u Ujedinjenoj kraljevini imati neke dodatne potrebe i hoćemo li ih možda morati izmjestiti iz Londona u neke e, druge evropske e, zemlje i hoćemo li zato trebati dodatna financijska sredstva. Imamo dva zahtjeva za riječ, zastupnica Kadenbach. Kao prvo, e, zahvaljujem izvjestitelju. E, mislim da su važni elementi sadržani ne samo u izvještaju u pisanom obliku, nego i u ovom izvještaju mi ćemo još kratko razgovarati o ovom izvještaju. Mislim da postoji nekoliko pitanja koja bismo rado dodatno raspravili. E, jedno pitanje već je spomenuo kolega Lavija. Riječ je o iznosu koji općenito određuje parlament. E, mi ćemo se suprotstaviti smanjenjima koje predlaže vijeće jer e, želimo se vratiti na razine koje su postojale prije. Mislim da je jako važno da nemamo ove negativne promjene i zato e, smatram da smo i mi vrlo skromno postavili proračun i što se tiče projekata kao što je LIFE, a to je doista sjajan projekt E, i nema smisla da takvi projekti budu ugroženi zbog nedostatnih sredstava. I isto vrijedi i u odnosu na agencije. E, kolega Lavija je spomenuo glavni problem. Agencije se financiraju preko pristojbi i e, prihodi nisu dostatni i ne mogu se unaprijed predvidjeti i nisu dovoljni kako bi agencije obavljale sve svoje poslove i zadatke a osim toga smanjuje se i broj zaposlenika tako da u konačnici bi to dovelo do manje kvalitete rada tih agencija i to je nešto što ne možemo dopustiti. A treće tematsko područje o kojem ćemo također morati razgovarati je pitanje što ćemo u budućnosti ukoliko dođe do ubrzanja procedure e, u svezi s Brexitom Kratko bih spomenula i pitanje e, sigurnosti zdravlja i javnog zdravstva. E, svjesni smo toga da je to područje u nadležnosti e, država članica, ali unatoč tome u skladu sa člankom 168. Europska unija ima zajedničku odgovornost. Posebno u području javnog zdravstva postoji potreba da se u području migracija i sigurnosne politike vodi računa o pitanjima sigurnosti hrane i javnog zdravstva i zato su nam potrebna odgovarajuća sredstva. Ukoliko su tu potrebne određene dopune, e, eventualno će to dakle biti dopune, a zapravo ne amandmani. Hvala. Hvala. Želi još netko nešto dodati? Izvolite kolegice. Voorzitter, dank u eh, Hvala lijepo. Prvo, što ste istaknuli kada je riječ o agencijama i kako se s time nositi će biti ono važno u budućnosti koja je evo, pred nama i zato želim podržati. Međutim, želim istaknuti pitanje što ćemo učiniti. Naime, ja radim sa odborom Agri. Rečeno je da je ušteđeno 5,4 milijuna kako sada omogućiti dakle svima da postignu sličan cilj, na primjer kada je riječ o borbi protiv zaraznih bolesti ili pretjerane upotrebe antibiotika, tu su uključeni različiti odbori. Tu će biti vrlo važna pitanja u budućnosti. I važno je da pokažemo ljudima kako reagiramo, možda će tu biti potrebno i osnovati neku agenciju. Sve je to međusobno povezano. Sada neću ulaziti detalje, ali htjela bih čuti od ovog odbora e, što vi mislite što je, koji je naš najveći doprinos. Thank you very much. E, Hvala. Ne znam, žele li predstavnici komisije nešto dodati? Yes, my name is de Klerk. I'm... Ja sam de Klerk. Ja radim u glavnoj upravi Health. Što se nas tiče, ovaj proračun je u skladu sa višegodišnjim financijskim okvirom. Se tu nešto manje sredstava dakle, za sigurnost točne hrane, zato što je poboljšano ukupno dakle, zdravlje e, životinja. Što se tiče drugih glavnih e, op uprava, tu je DG Sanko odgovorna za agencije, to ona djeluje u skladu sa komunikacijom komisije iz srpnja 2013. Tu ne vidimo nikakav problem kada je riječ o financiranju agencija e, tijekom 2017. Thank you very much. E. Hvala lijepo. Želite li nešto dodati iz glavne uprave klima? E, thank you. Hvala. A odgovor se tiče okoliša i e, klime. Htjela bih vam zahvaliti na izvješću koje ističe potrebu djelovanja, dakle, u smislu zaštite klime radi naših građana. Evo tek jedan mali komentar vezano uz vašu izjavu o nedostatku sredstava za plaćanje za provedbu programa LIFE uh, u 2017. Imali smo problem s time 2014. Dakle, nismo imali dovoljno sredstava za plaćanje korisnika. Nakon podrobne analize i uz potrebu agencije EASMA Sada smo izbjegli tu situaciju, dakle to smatram da je bilo vrijedno spomenuti kako bih odgovorila na ono što ste vi istaknuli u točki 8. pozdravljam vezu koju ste istaknuli u izdvajanju s 20% E, iznosa vezano uz klimatsko djelovanje. Dakle, to je za nas prioritet, naročito e, nakon konferencije u Parizu i sporazuma koji je tamo postignut. Hvala. Jasno da ćemo pričekati vaše amandmane. A uvjeren sam da će izvjestitelj u sjeni isto podnijeti amandmane. Kao što znate kada je riječ o davanju mišljenja, onda postoje ograničajenja u broju slovnih mjesta. A sa amandmanima ćemo pojačati naše izvješće. Želim vas podsjetiti na vremenske rokove. Rok za, za odnosno prije nego što vam to kažem, želim odgovoriti kolegici Širi Perik vezano uz nove proračunske linije. Kao što znate, da bismo dobili te linije, prije toga je potrebno donijeti uredbu, dakle osnovni zakonodavni tekst i onda možemo dodati proračunsku liniju. Drugo pitanje se tiče ovoga što ste spomenuli sa poljoprivredom. Tamo smo vidjeli rezove. Dakle, nije se uzela u, obzir mogućnosti zbijana krize. To je bila procjena komisije i to je bilo izvan naše nadležnosti. Mislim da će odbor Agri reagirati na taj rez. Sada bih vas želio podsjetiti na vremenske rokove. Rok za podnošenje amandmana u odboru ENVI 14. srpnja, samo na engleskom jeziku. Ispričavam se, ali rokovi su jako kratki. Glasovanje u Enviju će se održati 1. rujna ujutro. I potom amandmani o kojima će se raspravljati dakle, na odboru za proračun, također 1. rujna i dnevni red tog odbora će tog dana biti jako dug. Nema drugih e, zahtjeva vezano uz ovu točku dnevnog reda. Možemo preći na iduću točku. To je točka vezana uz konferenciju o klimatskim promjenama, dakle, koja će se održati u Marakešu. Not a big number of uh, Dakle, imat ćemo čitav niz supokrovitelja. Dakle, pred COP22 u Marakešu započinjemo s radom rezolucijom u parlamentu i želimo nastaviti e, postupak koji je započet e, u Parizu prošle godine. U nacrtu prijedloga istaknuli smo neke točke kao što je ratifikacije provedba Pariškog sporazuma, potom ciljevi do 2020 potom prioritetna područja ispregovarana u kopu 22, uloga nedržavnih dionika, napor dakle svih e, sektora, smanjenje emisija CO2, klimatska financijska sredstva, klimatska diplomacija i tako dalje. Imamo dva supokrovitelja, to su gospoda Afronte i i zamolio bih vas, ukoliko želite reći, nekoliko riječi o našem prijedlogu. Izvolite, imate riječ. Hvala vam lijepa gospodine predsjedatelju. E, mislim da se parlament tek treba probuditi ovih dana. No, što se tiče ove teme, moram reći kao prvo e, da želim čestitati E, komisiji na prijedlogu ratifikacije. E, jako je koristan odlazak u Japan i onda na međunarodnoj razini postoji svijest o tome koliko je važno da će doći do ratifikacije i da će Europska unija ratificirati sporazum. Tu postoji i mogućnost zanimljivog scenarija da bude dovoljan broj ratifikacija kako bi se to dogodilo i bez Europske unije i e, to ne bi bilo poželjno i zato zahvaljujem komisiji na tome što radi na tome i sad je na redu parlament da brzo odradi posao, a tu ste vi važni gospodine predsjedatelju. Uvjeren sam da ćemo brzo to odraditi, a onda će lopta biti u polju država članica. Vidjet ćemo koliko će država članica odraditi svoj dio posla. Nadam se da ćemo to odraditi do kraja ove godine. Parlament će odraditi svoj dio, a nadam se i države članice. Što se tiče ratifikacije, ispričavam se, međutim što se tiče preostalog dijela za raspravu, smatram da ako iskreno pogledamo što će biti u Marakešu nakon velikog koraka u Parizu, obično ne možete očekivati još jedan veliki korak sljedeće godine. E, na međunarodnoj sceni uvijek je teško odraditi e, dva velika koraka e, za redom. E, međutim, e, da budem potpuno iskren, možda bi sada bio red na državama članicama da odrade veliki korak umjesto da ponovno djeluju na međunarodnoj razini, a pritom ništa ne rade kod kuće, a to se odnosi i na Europsku uniju. Želio bih istaknuti e, da je što se tiče sporazuma iz Pariza 2018. ključna godina. Tada se trebaju podnijeti taktički izvještaji o tome e, što zapravo znači e, granica od 1,5 e, stupnja. Znamo da preuzete obveze nisu dovoljne za smanjenje od 2 stupnja, a kamoli za 1,5, a to svakako stoji i što se tiče Europske unije. Europska unija ne može dulje čekati sa strategijom. Moramo vidjeti kako ćemo mi imati realne ambicije, a sve to mora biti vjerodostojno do 2018. Nekako postoji sklonost da se zaboravi 2018. Ljudi uvijek iznova spominju 2023. Međutim, 2018. je važna godina za snimanje stanja i to je nešto e, čega mi kao Europska unija moramo doista biti svjesni. E, znamo da sadašnji prijedlog što se tiče sustava trgovanja emisijama nije dovoljan. Moramo vidjeti kakav će biti prijedlog za dijeljenje napora. E, vjerojatno e, ćemo morati voditi računa o smanjenju od 4 stupnja do 2030. a to nije dovoljno. Moramo vidjeti koji su prijedlozi na raspolaganju i moramo vidjeti kakva je strategija komisije u pogledu realizacije određenih definiranih ambicija kada razgovaramo o zakonodavnim e, dosjejima. Najgora poruka koju možemo poslati tržištu je da će doći do političkog sukoba oko paketa za 2030. Dogovorimo se oko toga, a onda godinu dana kasnije e, ponovno otvorimo temu i kažemo moramo biti ambiciozniji. I to je doista taj problem. Komisija kaže moramo zatvoriti raspravu oko 2030. a onda trebamo razgovarati o višoj razini ambicija. Mislim da je to pogrešan red pogrešan redoslijed. Moramo sada razgovarati o višoj razini ambicije, sada kad je prijedlog na stolu. A postoji i niz pitanja koje proizlaze iz Pariza. Kako će izgledati putanja u budućnosti? Kako će izgledati program za razdoblje do 2050. Znamo da postoji onaj plan eh, koji je izradila komisija 2011. Eh, on je zastario eh, i tu je bilo riječ o minus 80 posto a to nije cilj koji želimo temeljem Pariza i došao je trenutak da komisija izradi dugoročnu strategiju i dugoročni plan za razdoblje do 2050. jer onda ćemo znati e, kako će to ići 2030. 40. 50. Možda ovdje još jedno dodatno pitanje za komisiju, a odnosi se na raspravu o prebijanju. Krajem e, rujna, početkom e, listopada znamo da će i kao imati zanimljivu raspravu, tako ću to formulirati, zanimljivu raspravu u Montrealu i tu će prebijanje imati važnu ulogu. Svi smo mi izvukli pouku što se tiče e, prebijanja za vrijeme mehanizma o čistom razvoju i e, zajedničkih mehanizama. Međutim, nisam siguran e, da svi to shvaćamo na isti način. Možda unutar glavne uprave. Naravno, Možda tu postoje razlike u mišljenju, ali komisija je složna. Možda ćemo u Montrealu trebati voditi računa o tome kako osigurati da to prebijanje bude ekološki prihvatljivo. I to budući da znamo da će nakon K i MO e, razmatrati iste odredbe, tako da će se ta e, ideja ponovno vratiti na dnevni red. Ona odluka koja se donese u Montrealu bit će ključna za budućnost. A imam osjećaj da je u ovoj fazi komisija E, komisija razmišlja na način e, da će biti dobro e, ostvariti bilo kakav sporazum u Montrealu. Međutim, tu bismo trebali voditi računa o ekološkoj prihvatljivosti i to je pitanje čiji odgovor bih molio od glavne uprave za klimatske promjene. Hvala lijepa. A sada gospodin Fronte ili gospodin Amen. Zahvaljujem. E, očito preostali članovi e, rade sve sami e, zakleti borci za okoliš, a izgleda da Marakeš nije sastavni dio naših ambicija. To me čudi. Izgleda da svi misle da moramo još vidjeti što je s Parizom. No dobro, ostavimo to po strani. E, izradili smo rezoluciju koja će se naravno još nadopuniti jer će se podnijeti amandmani koji se odnose na glavne stupove e, u odnosu na klimatske promjene temeljem COPA 22. E, naravno, iznimno je važno da što više zemalja ove godine ratificira sporazum kako bi sporazum iz Pariza stupio na snagu. To je nešto e, što predstavlja prioritet za 2016. Istodobno trebamo gledati daleko u budućnost u 2050. godinu i to je nešto što je sastavni dio ovog nacrta i e, sve stranke e, potpisnice e, sporazuma trebaju izniti svoje ideje o tome kako ostvariti ciljeve dekarbonizacije do 2050. ciljeve smanjenja emisija ugljika, a Europska komisija treba revidirati svoj plan i svoju strategiju temeljem sporazuma iz Pariza. Ono što je važno ovog ljeta je i paket mjera iz drugih sektora prometa, zgradarstva, poljoprivrede. Bez daljnjega promet mora biti klimatski neutralan. Moramo imati vozila koja ne proizvode emisije, a isto se odnosi zapravo i na zgrade. Mislim da ima jako puno kvalitetnih primjera energetski učinkovitih zgrada, e, zgrada sa nultom potrošnjom energije. E, sljedeća revizija e, direktive o zgradarstvu, odnosno energetskoj učinkovitosti zgrada, mora osigurati poticaje kako bi nove zgrade bile klimatski neutralne. Ima jako puno primjera koji pokazuju da to ne mora nužno biti skuplje. To ovisi o samom projektu zgrada i inteligentnoj kombinaciji tehnologija i materijala. Mislim da ovi sektori koji se ne odnose na sustav trgovanja emisijama moraju dati značajan doprinos. Dugo smo razgovarali o sustavu trgovanja emisijama, ali postoje i drugi sektori. E, nedržavni subjekti imaju iznimno važnu ulogu. Oni su i navedeni u sporazumu iz Pariza. I tu vidimo e, koliko su ambiciozni gradovi i regije, a mi kao parlament svakako trebamo podržati jedinice lokalne i regionalne uprave i samouprave kako ih ne bi zanemarili i kako bismo ih uključili u daljnje pregovore. E, Europska unija mora ustrajati na e, koaliciji ambicija, a u sklopu te koalicije mora raditi na tome da se ostvari napredak diljem svijeta što se tiče energetskog zaokreta i e, prelaska na obnovljive izvore energije i mjere prilagodbe koje su ovdje potrebne. Mm, toliko u ovom trenutku što se tiče prijedloga rezolucije i kopa. E, sa zanimanjem e, čekam ideje za amandmane. Hvala lijepa gospodine Afronte. Hvala. nakon onoga što smo napravili u Parizu, dakle, htjeli smo postići globalni sporazum koji smo na koncu postigli i svi smo znali da je na dnevnoj točki bila samo jedna da je na dnevnom redu bila samo jedna točka, dakle dobiti zadovoljavajuće rješenje, postići sporazum. E, imali smo loše iskustva, poput onog u Kopenhagenu, kada se to nije dogodilo. U Marakešu bi bilo važno da se neki dijelovi sporazuma malo bolje razviju, zato što za neke dijelove znamo da su bili uključeni u Pariški sporazum s razlogom, zato što je tu bio velik pritisak da se one uvrste, međutim nije došlo do njihove jasne razrade. U trenutnoj verziji rezolucije imamo dakle popis dakle priznaje se važnost e, mehanizma i problema koji su obuhvaćeni, međutim nema pravog odgovora na pitanje kako bi to trebalo funkcionirati. Govori se o financijskom aspektu, i opet trebalo bi precizirati na koji način će se fond financirati, koji se evo, uz puno teškoća pokušava uspostaviti. Dakle, postoje određene točke koje valja razraditi. Dakle, ukoliko želimo postići neke ciljeve u Marakešu, onda bismo trebali biti fokusirani na određene točke koje bi valjalo bolje razraditi kako bismo dobili kvalitetni dakle, globalni sporazum postignut u Parizu. U rezoluciji se u stavku 4 navodi, a to sam više puta ponavljao, dakle razočaran sam da se riječ dekarbonizacija zamijenila jednom daleko dužom formulacijom koja govori o emisijama koje proizlaze iz ljudske djelatnosti i tako dalje. Dakle, ona je ublažena i u toj frazi, dakle, osim zaštite šumskih područja, dakle, postoji mehanizam za carbon capture and storage i to sam postavio, tu sam pitanje postavio povjereniku Kanijete, upitao sam koja je uloga Europske unije u tom smislu, je li to doista jedan instrument uz pomoć kojeg se mogu postići određeni ciljevi i onda mi je on e, odgovorio da je zapravo riječ e, o projektima u kojima zapravo nemamo dovoljno poznavanje materije i u ciljevima do 2030. u Evropske unije, dakle u ovaj sustav gotovo i ne postoji. I onda mi veli pa do 2050. Upravo ova tehnologija bi mogla imati jako važnu ulogu u postizanju klimatskih eh, ciljeva i kroz neke proračunske dakle, modele smo došli do eh, činjenica da bi on moglo biti od 6 do 15%, dakle sve proizvedene, proizvedene e, energije do 2050. I sada bih ja htio da komisija razradi upravo taj put koji će nas dovesti do tog cilja iz 2050. je li riječ o tehnologijama koje su sigurne, e, je li ta sigurnost dokazana ili se oslanjamo na nešto što može imati loše posljedice. Ostatak e, rezolucije nam se čini e, dovršen. Imamo to dakle točke na koje valja podsjetiti. Tu je dio koji se tiče sustava trgovine emisijama. Mi ćemo kao klub zadržati svoje stajalište. Za nas je ETS eksperiment koji je trajao 15 godina i koji ne funkcionira i zato ne smijemo govoriti o njemu u kontekstu E, njegovog popravljanja, već ga treba sasvim ukloniti, ići u nekom drugom pravcu. I govori se o nedostatku jednog jako važnog sektora, to je promet, dakle i zračni promet. Međutim, tu nedostaje još jedan veliki krivac, a to su, dakle, to je dakle, intenzivan uzgoj e, e, životinja i bilo bi dobro da se inzistira dakle na tim pitanjima i u Marakešu kako bi se ove teme uključile u tekst sporazuma jer i one utječu na klimatske promjene. Hvala. Grazie. Zahvaljujem. A sada gospodin Pour euh, euh, cette résolution que nous... Hvala lijepa. Nekoliko riječi o ovoj rezoluciji koju želimo pripremiti i donijeti vezano uz nadolazeći COP22 u Marakešu koji će se održati od 7. do 18. E, studenog 2016. godine. Kao prvo mislim da je vrlo važno da u toj rezoluciji navedemo sljedeće. Nevezano uz uspjeh COP21 i sporazum od 12. prosinca 2015. godine, te ratifikaciju e, od strane 115 zemalja 22. travnja 2016. godine, vrijeme je da se krene s riječi na dijela i COP22 zapravo treba biti COP akcije nakon cop 21 koji je bio COP za donošenje odluke kop akcije dakle jest KOP 22 Odabir Marakeša, e, Maroka, a posebice Afrike je vrlo značajan kao mjesta za održavanje kopa 22 stavlja se naglasak ne samo na borbu protiv klimatskih promjena, već je to i znak jedne E, drugačije ekonomske paradigme, paradigme koja se mijenja. COP22 zapravo treba pokazati da obnovljivi izvori energije, odnosno razvoj obnovljivih izvora energije na afričkom kontinentu predstavlja jedan od prioriteta u budućnosti kao i drugih kopova koji će se održati u budućnosti. To je nešto što će biti sam temelj budućeg globalnog poretka i jedno od glavnih oružja u borbi protiv klimatskih promjena. Razvoj obnovljivih izvora energije koje će se koristiti u budućnosti nešto je što može omogućiti daljnji razvoj. Kao jedan od prioriteta jest e, razvoj četiri važno obnovljive energije e, za razvoj Afrike, energiju vjetra, solarnu energiju naravno, ali isto tako hidrauličnu energiju i energiju iz e, šuma, iz drveta. Na međunarodnoj razini nam zato treba jedan stvarni maršalov plan čiji će glavni cilj biti razvoj, energetski razvoj Afrike koji će pogodovati sigurnosti, stabilnosti afričkog kontinenta, sigurnosti opskrbe hranom, upravljanju migracijskim tokovima, ali isto tako će koristiti kao oružje u borbi protiv terorističkih aktivnosti E, koje idu ruku pod ruku sa ovim našim nastojanjima da se borimo protiv klimatskih promjena. Ne želimo li kompletan globalni nered do kojeg bi moglo doći, istinu moramo u samu srž naše realnosti staviti borbu protiv takve vrste terorizma. Ta promjena paradigme i rezolucija COP21 uz supokroviteljstvo koje predstavljate vi, koje predstavljamo mi, nešto je što se treba zaista naći u samom središtu rasprava COPA 22 i rasprave o razvoju afričkog kontinenta i obnovljivih izvora energije na njemu. Hvala. Hvala lijepa. Gospođa Šeperelik. Hvala vam lijepa. Imala bih samo nekoliko komentara. Mi ovdje e, govorimo o e, klimatskom sporazumu, kružnoj ekonomiji i naravno isto tako o energiji vjetra, solarnoj energiji, ali isto tako govorimo o tome kako uključiti lokalno stanovništvo. E, koje trpi posljedice E, poslovanja e, multinacionalnih tvrtki koje lako ubiru e, profit, međutim lokalno stanovništvo mora ulagati napore Mi u Nizozemskom uspostavljamo sustav i ulažemo E, jako puno truda, a onda e, dođu e, neki drugi i ulože milijune a na štetu malih i srednjih poduzeća. Ne radi se samo o situaciji u Europi, nego i na drugim kontinentima. Moramo omogućiti lokalnom stanovništvu i dati mu šansu, a ne samo multinacionalnim tvrtkama. Hvala lijepa, gospodin Lize. Ispričavam se što sam došao tek sada. E, bio sam na jednom drugom sastanku i nisam očekivao da ćete biti danas tako brzi. E, što se tiče e, Pučana, želio bih reći nekoliko riječi o prijedlogu rezolucije. Naravno da je sporazum iz Pariza polazište za svaku daljnju raspravu. Mislim da je posebno važna druga točka rezolucije, E, tu se ponovno pohvaljuje sporazum iz Pariza. To nije važno samo za okoliš i za suzbijanje klimatskih promjena, nego je riječ o tome da se radi o velikom napretku u smislu multilateralnog pristupa. Zapravo je to e, pravo malo čudo kada vidimo što smo uspjeli ostvariti ondje e, i koliko je zemalja sudjelovalo u ostvarenju tog sporazuma, neke među njima međusobno zaračene, a e, praktički su skoro sve zemlje svijeta preuzele određenu obvezu. Međutim, naravno, svi mi dobro znamo da naš cilj još nije ostvaren samim tim što smo sklopili e, sporazum. Mislim da sama činjenica da govorimo o jedan i stupnja, eh, a pritom smo svjesni toga da mnogi neće ostvariti ono smanjenje od dva stupnja, zato moramo definirati eh, prioritete jer u protivnom nećemo biti vjerodostojni. Govorimo o jedan i stupnja, a zapravo obveze nisu na razini, nisu dovoljne ni za dva stupnja. E, tu je važno govoriti o obvezi Europske unije. Ovo smanjenje od dva stupnja možemo ostvariti samo ako pronađemo partnere, recimo Kinu. To nije isključeno. E, moramo nastojati ući u konstruktivni dijalog s njima. Isto tako moramo e, raditi na tome da i drugi partneri kao što je Kina preuzmu obvezu da odu korak dalje od onoga što je dogovoreno u Parizu. E, za nas je uvijek važna e, tema premještanja proizvodnje, odnosno emisija e, druge države. Smatramo da je jako važno osigurati jednake uvjete za sve, a to nije ostvareno dogovorom o Parizu. Moramo donijeti propise koji se odnose na premještanje ugljika i bilo bi dobro ako bismo tu ostvarili dogovor. E, vidio sam nacrt rezolucije ITREA što se tiče ove teme. U smislu dobre suradnje s kolegama iz ITREA e, bilo bi dobro ako bismo uspjeli dogovoriti nekoliko stvari koje bismo onda mogli unijeti u naš prijedlog rezolucije. Osim toga, uvijek iznova se razgovara o ciljevima Europske unije. S jedne strane o najmanje 40%, ali isto tako o ciljevima na području obnovljive energije i energetske učinkovitosti. Bilo bi mi drago ako bismo uspjeli ostvariti dogovor. A ako ne budemo opet imali većinu, kada kažemo da nam treba obveza 40% energetske učinkovitosti, a onda postoji manjina koja to vidi drugačije. S obzirom na sadašnju raspravu, bilo bi dobro ako bismo uspjeli pronaći formulaciju koja će naići na veliku potporu u Europskom parlamentu. I bilo bi dobro ako bismo o tome mogli pregovarati kako na koncu ne bi došlo do preglasavanja nego konsenzusa jer onda su i veće šanse da će to prihvatiti i druge institucije i e, druge države članice i da će to ozbiljno shvatiti i države članice i Europska komisija. Jako je važno surađivati s drugim klubovima kako bi ova rezolucija bila kvalitetna. Hvala. Hvala lijepa. A sada je na redu komisija. pa molim e, stajališta glavne uprave za klimatske promjene. Izvolite. Hvala lijepa. Dobar dan svima. E, hvala vam lijepa na tome što ste nam dostavili ovaj prijedlog rezolucije. Riječ je o sveobuhvatnom dokumentu koji ide u dobrom smjeru. E, želio bih iznijeti nekoliko komentara i napomena što se tiče zapažanja koja su iznesena. E, što se tiče komisije i pitanja ratifikacije, mi se zalažemo za promptnu ratifikaciju i stupanje na snagu ovog sporazuma iz Pariza. I to je prijedlog koji je komisija podnijela vijeću prošli mjesec, kao što znate. E, sada postoji određena procedura, nekoliko država članica je ratificiralo sporazum, druge imaju namjeru to brzo učiniti, a e, naravno mi očekujemo i odobrenje parlamenta na jesen ove godine. E, pritom moramo biti svjesni toga da postoji različit tempo u različitim državama članicama, e, međutim e, globalni partneri pritom inzistiraju na 1,5%, i to je nešto što nam treba pomoći da 55 stranaka to ostvari što prije. Međutim, istodobno moramo vidjeti kakvo je stanje stvari e, što se tiče nacionalno definiranih doprinosa. Imamo prijedlog od prošle godine i koliko sam shvatio, Europska komisija e, će i nadalje raditi na e, prijedlogu koji se odnosi na podjelu napora i prenamjenu poljoprivrednog zemljišta, a bavit ćemo se i pitanjem zgradarstva, dekarbonizacijom i drugim ciljevima. Na putu smo da ostvarimo svoj dio što se tiče opće zacrtanih ciljeva. Osim toga, kao što je rekao gospodin Eckhout, ne možete napraviti veliki korak svake godine. COP21 je bio sjajan, a COP22 i 23 vjerojatno neće biti tako uzbudljivi. Moramo toga biti svjesni. Ali isto tako, kao što ste rekli, 2018. godina bit će vrlo važna jer to će biti šansa da ubrzamo dijalog. Imat ćemo isto tako i izvještaj IPCC-a što se tiče ostvarenja cilja od dva stupnja. U Marakešu će biti više rutinskih pitanja i sigurno ćemo raditi na pitanju razine ambicije do 2020. A osim toga pitanju HFC-a, o čemu je riječ u vašoj rezoluciji, a to je važno pitanje. Osim toga, važan je i globalni e, klimatski program. E, gospodin Leinen je rekao koliko je važno uključiti lokalnu i regionalnu razinu i mala i srednja poduzeća. Moramo imati daleko dalekosežne mjere i aktivnosti i očekujemo da će se puno toga odraditi u Marakešu. Na dnevnom redu će biti i financiranje na području klimatskih promjena, ali isto tako mehanizam za provedbu. Nadalje moramo raditi na provedbi nacionalno definiranih e, e, doprinosa i tako dalje. A postoji još jedna stvar koja će se eventualno pojaviti na dnevnom redu, a to treba znati. Ako radimo na tome da dođe što prije do stupanja na snagu, mora biti pripremljena odluka e, koja neće biti pristrana. Paralelno radimo i na razvojnom programu i to u to ulažemo puno truda. E, pripremit ćemo novi prijedlog za europski konsenzus e, i za održive ciljeve do jeseni. E, mislim da je to jako važno. Nacionalni doprinosi moraju biti presudni. To mora biti osnovni element svake strategije, ekonomske strategije i klimatske strategije temeljem sporazuma iz Pariza. A poslovi i radovi koje obavljamo u Briselu moraju ući u to a temeljem e, i djelovanja iz Kotonua i drugih aktivnosti. Što se tiče samih financija, Države članice Europske unije tjesno surađuju s drugim zemljama donatorima kako bi izradile program e, za Marakeš e, kako bi se 100 milijardi eura osiguralo do 2020. E, radimo e, i u skladu sa onim što radi skupina G20 e, postoje različite aktivnosti koje se odvijaju paralelno. Nekoliko ljudi spomenulo je i kao. Tu smatramo da ne smije doći do neuspjeha na općoj skupštini na jesen, a i važne su obveze ove međunarodne organizacije za zrakoplovstvo s obzirom na mehanizam koji se temelji na tržištu i ciljeve do 2020. a to je iznimno važno za naše aktivnosti. A to je također sadržano u sporazumu iz Pariza jer i ondje se poziva na uvođenje konkretnih pravila za evidentiranje. I na posljedku, što se tiče strategije koju je izradila komisija i koja je usvojena 2011. za razdoblje do 2050. moram reći da je očito da su se stvari promijenile i to moramo uzeti u obzir, ali moramo uzeti u obzir i aktivnosti IPCC-a što se tiče i postupnja prije nego što se krenemo baviti ovom temom. I na posljedku, naravno da je izaslanstvo Europskog parlamenta dobrodošla u Marakešu i veselimo se suradnji s vama ondje. Hvala. Thank you very much. I have to remember at the end of our discussion. Hvala. Rok za amandmane je 14. srpnja u 12. Zajednička rasprava će se održati prvi rujna, a glasovanje u odboru bit će 8. rujna. A zatim ćemo imati glasanje na prvoj plenarnoj sjednici u listopadu. Hvala vam, prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda. Radi se o prigovoru vezanom uz glifosat i odmah dajem riječ izvjestiteljici, gospođi Kilonen. Izvolite. Hvala lijepa. Gospodine predsjedatelju, uh, uvaženi kolege, Vezano uz prigovor o glifosatu, ja bih željela istaknuti nekoliko stvari koje idu u prilog našem prigovoru. Svi znamo da je Europski parlament glasao i to nije ono što se može naći u prijedlogu Europske komisije. Europska komisija produljuje odobrenje i odlaže donošenje odluke za godinu i pol. Sljedeće odobrenje moglo bi biti na razdoblje od 15 ili 9 godina kao što je bio inicijalni prijedlog Europske komisije. Ne uzima se u obzir sve restrikcije koje Europski parlament traži, poput primjerice zabrane korištenja glifosata u javnim prostorima i od strane ljudi koji se ne bave profesionalno djelatnostima. Također nije uzet u obzir prijedlog da se minimalizira korištenje u javnim prostorima koja koriste posebice ranjivo stanovništvo. Također nema nikakve zabrane vezano uz prodaju u samoposluživanjima. Osim toga postoji problem sa substancom e, vezano uz kancerogenu narav proizvoda i mješavina proizvoda, a to nije nije uzet u obzir niti mišljenje EKE, e, niti nove studije koje EFSA nije uključila u svoje mišljenje. Koristi se samo postojećim izvješćem proces javnog savjetovanja i pojašnjenja te razgovora između dionika koji se spominje u točki 3 zasniva se isključivo na starom izvješću minimalizacija korištenja pesticida u prostorima kojima se koristi javnost nije uzeta u obzir kao što je to predložio pravobranitelj i to je nešto što bi trebalo biti obvezujuće. Pokazalo se da prijedlog propisa koji se ne kontrolira nije pravi put. Što se tiče četvrte točke, prema našem mišljenju Europska komisija ponaša se vrlo nedemokratski. Usred smo Brexita i drugih pitanja, ali ne možemo e, žmiriti e, pred e, izostankom demokracije. Nakon nekoliko prijedloga koje je dao Europski parlament, stalni odbori nisu dali konačno rješenje a Europska komisija sama donosi odluku. Ako je Europska komisija željela postupiti na demokratski način, trebala je poštovati glas građana koji su potpisivali peticije i slali pisma svojim relevantnim ministarstvima. Također se zanemaruje osnovno načelo iz ugovora, načelo predostrožnosti tražimo mišljenje EKA, a u međuvremenu trebali bismo barem ograničiti uporabu ove supstance. Za godinu i pol ponovno će se razgovarati o korištenju glifosata, a EKA do tada vjerojatno neće riješiti probleme koje imamo vezano uz tu substancu i upravo zato želimo poslati jasnu poruku Europskoj komisiji za budućnost uz to kako bi se trebali ponašati, kako bi trebali djelovati. U skladu s načelom predostrožnosti, temeljem dostupnih studija i s posebnim naglaskom na javno zdravlje i zdravlje građana koje se narušava, a da građani toga uopće nisu svjesni. Niti ih se o tome informira. Ne želimo produljenje odobrenja glifosata tako dugo dok njegova sigurnost nije dokazana izvan svake sumnje. Znamo da će neki, neki ljudi reći a kako će poljoprivreda dalje ako se ne produlji ovo odobrenje, ako su nam potrebne sve te kemikalije, onda moramo dati podršku, ali ne, trebamo dati podršku razvoju sigurnijih kemijskih supstanci. Nikada neće doći do promjene ako samo pasivno promatramo i čekamo. Mislim da se uistinu ovdje radi o ruskom roletu, ruletus igramo se sa zdravljem kako građana, tako i prirode i mislim da to nije dobra stvar. I upravo zato ulažemo ovaj prigovor i ja se nadam da to možete podržati. Hvala. Hvala lijepo, gospodin Lize. Da, hvala lijepa, Giovanni. E, pokušat ću se konkretno i objektivno pozabaviti ovom temom, e, međutim moram reći da sam e, ovdje dosta emotivan. Ono što smo upravo čuli mislim da uopće ne može funkcionirati. kao prvo što se tiče britanskog referenduma mislim da ne možemo reagirati onako kako su mnogi posebno na ljevici e, e, reagirali u smislu da ako stvari ne funkcioniraju onako kako mi hoćemo, onda to ne može funkcionirati. Međutim, mislim da je istina daleko kompliciranija. E, bilo mi je zadovoljstvo razgovarati s jednim cijenjenim kolegom koji je nakon zadnje rasprave o glifosatu rekao e, bio sam do duše protiv, međutim što se tiče rasprave u Velikoj Britaniji možda bi bilo bolje kada bi vaše stajalište, stajalište pučana bilo prihvaćeno jer britanski poljoprivrednici neće biti za Europsku uniju ako im sada zabranimo glifosat. Međutim, ova rasprava je komplicirana i smatram da sada uopće ne možemo reći da mi ovdje zastupamo ljude i demokraciju, i, a da komisija postupa na nedemokratski način. Dakle, ako sam ja to dobro shvatio, onda smo mi u travnju u Europskom parlamentu, a mi valjda imamo demokratski legitimitet, nećete to valjda zanijekati. Mi smo velikom većinom bili za ograničeno produljenje glifosata uz određene uvjete. Vi ste je glasovali protiv, znači izgubili ste i, i to na demokratski način, a sada optužujete komisiju i to detaljno ako govorimo o pojedinostima, možda bismo mogli reći, a spreman sam o tome raspravljati, da je komisija mogla više izaći u susret zahtjevima parlamentu. Komisija je predložila kraći rok od parlamenta. Mi smo rekli sedam godina, komisija e, osamnaest mjeseci. Dakle, još su stroži. I e, unijeli su određeni niz preduvjeta i uvjeta o kojima nismo razgovarali, a o nekima jesmo i oni su to usvojili. Možda nam to nije dovoljno. Međutim, sada optuživati komisiju da postupa nedemokratski, to je upravo ona politika koja nas e, vodi u probleme. To je politika Davida e, Camerona, e, Corbina, uvijek iznova kritizirati komisiju, kritizirati europske institucije i govoriti mi znamo puno bolje što žele europski građani. Vi ste izgubili u travnju. Glasovali ste protiv e, prijedloga, a većina je bila za u smislu da se glifosat dalje dopusti pod određenim uvjetima. I postoje valjani razlozi za to. Ako se donese odluka o prigovoru na plenarnoj, onda će E, to značiti da e, neposredno nakon toga neće biti moguće odobriti glifosat. To znači da će doći do problema za europsku poljoprivredu. E, ta poljoprivreda i onako ima dosta problema i bez toga. A što se tiče okoliša, i ljudskog zdravlja, to će vjerojatno biti medvjeđa usluga jer ćemo možda koristiti neku zamjenu koja nije dovoljno istražena, koristit ćemo neke kombinacije koje će vjerojatno biti problematičnije za okoliš i ljudsko zdravlje, od one situacije u kojoj je još određeno vrijeme koristimo glifosat. Trebamo osnažiti istraživanje, možemo imati određene ograničenja. Ja sam spreman detaljno sve proučiti, međutim ne na ovoj osnovi kako je to predočeno. Mislim da to nije dovoljno ozbiljno jer e, mislim da je riječ o kompliciranim pitanjima koje ponekad građani bolje razumiju. E, imamo određene probleme s glifosatom. E, komisija je možda bila suviše velikodušna. Prvobitni prijedlog nije bio prihvatljiv i dobro je da smo imali određene izmjene. Komisija je krenula u pravom smjeru. Međutim, e, ne moramo sada blatiti komisiju. Mislim da to doista nije primjereno i to, nam, to nam nipošto neće pomoći da rješavamo probleme sada nakon Brexita i sigurno ljudi neće bolje razumjeti što mi ovdje radimo i u kom smjeru vodimo Europu. Hvala lijepa. Thank you very much. Mr. Hvala gospodin Parnjo. Gospodine predsjedatelju, dragi kolege, mislim da kao prvo u ovoj raspravi moramo eh, dati jedan mali podsjetnik na proceduru. 24. lipnja krenuo je postupak e, gdje nije bilo e, kvalificirane većine u četvrtom glasovanju država članica, dakle država članica, pa je Europska komisija sama odlučila produžiti odobrenje na 18 mjeseci do 31. 1. prosinca 2017. godine kako bi se Europskoj agenciji za kemikalije dalo vremena da da svoje mišljenje o opasnosti proizvoda. Tu se slažem s kolegom Lizeom, mislim da trebamo podsjetiti kako je postupak izgledao. To je dakle formalna odluka. Prigovor koji danas razmatramo od strane GUE je stoga postao zapravo irelevantan. Naime, Znamo da su se vodili intenzivni pregovori između Europske komisije, parlamenta i država članica vezano uz ovaj predmet. Ne znam ima li smisla vraćati se na e, tu priču e, to privremeno produljivanje odobrenja neki određene organizacije civilnog društva možda smatraju neuspjehom, ali to ne znači da je naša borba time stala. Većina članova odbora ENVI željeli su da se u potpunosti stane na kraj korištenju ove substance, ali ipak smo zahvaljujući ovom kompromisnom prijedlogu e, izbjegli situaciju gdje bi se odobrenje produljilo na 15 dugih godina, to je učinjeno samo na 18 mjeseci uz taj vrlo važan uvjet na koji treba podsjetiti. Parlamentarna demokracija u obliku u kojem je želimo jest prema mojem mišljenju u potpunosti ispoštovana. Dakle, vrlo je važno da određene države članice osvijeste problem, a meni se čini da je to i postignuto. Iako sam ja želio da se države članice E, uistinu e, odupru vrlo snažno bilo kakvom produljenju odobrenja, Njemačka, Italija, Portugal, Austrija, Luksemburg, Grčka, Bugarska su ipak odlučile to ne učiniti, ali su s druge strane podigle razinu svijesti i odgovornosti u kontekstu onoga što čini Europska komisija i e, radi se zapravo da je odluku trebalo donijeti do 30. lipnja. Teatralizacija ovog postupka donošenja odluka jest, meni se čini, vrlo žalosna. Borba nije gotova. Čeka nas sljedeća faza. To će biti objavljivanje mišljenja EKE vezano uz opasnost glifosata. To je nešto što očekujemo do 31. prosinca 2017. godine. Ta evaluacija je prilika za Europsku uniju da pokaže da je u stanju oduprijeti se eventualnim političkim pritiscima i ekonomskim pritiscima Monsanta, jer i to je ono što moramo uvijek imati na umu načelo predostrožnosti treba uvijek imati primat prema mojem mišljenju. Europa, naša Europa, ona koju želimo i ona na koju se neprestano podsjećamo, mora prvenstveno biti Europa zaštitnica. Ali isto tako Europa koja omogućuje da se uspostavi ravnoteža prava ravnoteža između ekonomskog razvoja, poljoprivrednog razvoja, održive poljoprivrede i zaštite zdravlja europljana i europljanki. Dakle, još uvijek nismo završili s poslom. Ja mislim da je to nešto što će biti predmetom rasprava koje će se ponovno održavati u ovom forumu krajem 2017. godine. Hvala lijepa. Gospođa Gerling. Hvala lijepa. Pa mene zanima hoće li zaista e, rok biti 31. prosinca 2017. Je li to jamstvo da ćemo e, zaista tada prestati razgovarati o ovoj temi jer tome se veselim. Slušala sam ono što su svi rekli. Sasvim je jasno da sada imamo put naprijed koji usprkos velikim razlikama u mišljenju koje imamo E, mi kao odbor možda nismo glasovali, a na plenarnom zasjedanju jesmo glasovali i sasvim je jasno e, koji su rezultati tog glasovanja iz travnja. Neću govoriti o obuhvatnim političkim pitanjima, samo moram reći jednu stvar kad se već spominje Brexit. Veliki broj poljoprivrednika u Ujedinjenoj kraljevini rekli su prije referenduma o Brexitu da su promijenili svoje mišljenje hoće li ili ne poduprijeti ostanak u Europskoj uniji vezano uz temu glifosata jer zapravo nisu razumjeli proces, osjećali su se nesigurno, stvari su bile dosta komplicirane, nisu bile transparentne i bojali su se da će zapravo ljudi koji uopće ne razumiju kako funkcionira poljoprivreda u Ujedinjenoj Kraljevini donijeti odluku koja iz njihovog gledišta izgleda neodgovorno i neprihvatljivo. Dakle, radi se o temi koja je prilično važna velikom broju ljudi. Moram priznati da se ja sve više brinem zbog e, načina na koji ovaj odbor koristi svoje pravo na analizu. Naravno da imamo pravo iskazati svoje mišljenje i dati legitimne prigovore. Međutim, ako će to značiti da će ljudi inzistirati na onome što ih muči, na svakom e, komitološkom sastanku i prijedlogu, onda mislim da će to dovesti do gubitka našeg legitimiteta, barem onog kojeg sada imamo. Legitimiteta pred europskim građanima. Ako uopće imamo ikakav legitimitet pred građanima Europske unije, onda ovi beskonačni prigovori znače da će nas ljudi s vremenom jednostavno prestati slušati. A možda će zapravo doći do situacije kada budemo imali prigovore vezano uz nešto što nam je zaista vrlo, vrlo važno i mi u ime naših građana moramo zaista iznijeti opravdani prigovor, to više nećemo moći učiniti jer nas nitko neće slušati jer smo vikali to je vuk, to je vuk previše puta i to nikome više nije važno. Znamo da ljudi žele javnu platformu kako bi mogli iskazati svoje stajalište određenim pitanjima, ali nemojmo to zlorabiti i upravo to je ono o čemu se ovdje radi. Ako članovi to i dalje budu činili, mislim da ćemo onda morati razmotriti procedure koje poštujemo kako bismo spriječili da se to događa u budućnosti. Sada moramo ići kroz glasanje u odboru, a onda će doći do glasanja na plenarnom zasjedanju, a za što? Imamo jasno stajalište, imat ćemo izvješće, moći ćemo donositi i odluke na temelju tog izvješća, zašto jednostavno ne možemo stvariti i ostaviti kako jesu. Hvala lijepa. Gospodin Ujtema. Hvala lijepa. Gospodine predsjedatelju, vezano uz ovu temu i ovaj prigovor želim biti vrlo jasan. ALDE to neće nipošto podržati. Mi smo za pristup koji se temelji na znanosti. A osim toga moram priznati da me prilično pogađa što mi kao političari smatramo da da ne treba više e, vjerovati znanstvenim tijelima kojima smo dali mandat. Ne vjerujemo znanstvenim tijelima na europskoj razini, ne vjerujemo EFSI. Čisto da vam dam jedan primjer, tko od kolega, uključujući mene, zna kemijsku formulu glifosata? Nitko. Zašto onda imamo znanstveno mišljenje da to nije sigurno. Mislim da to treba prepustiti objektivnim znanstvenim tijelima. Njihovo stajalište je vrlo jasno. Produžuje se prethodno odobrenje na dodatnih 18 mjeseci kako bismo EKI, čija to uopće nije uloga, dali mandat da objavi svoju studiju i da procjeni je li siguran ili nije. To je to, pričekajmo to mišljenje, to je bio kompromis, a mislim da ponovno e, govoriti o ovom pitanju je zaista smiješno. Hvala gospodine Eckhout. Hvala gospodine predsjedatelju. Kao prvo gospodinu temi da naravno postoje znanstvena tijela koja imaju različita mišljenja koja se ne poklapaju s mišljenjem EFSE, a ako EFSA to naziva Facebook znanošću onda to svakako ne podiže vjerodostojnost niti EFSI. Možda kada se radi o komunikaciji također trebamo biti vrlo jasni da se trenutačno odvija znanstvena rasprava i da postoji zaista ozbiljni problem, a to je da postoje određene naznake da bi glifosat mogao biti kancerogen i to nije nešto što trebamo samo odbaciti. Ako ćemo donositi odluke koje se temelje na znanstvenim rezultatima, onda trebamo općenito poslušati sve znanstvenike, a ne samo one čije na mišljenje ide u prilogu, što liberali ponekad vrlo često čine, ali to je u redu jer oni imaju svoje viđenje situacije. E, nakon što sam ovo rekao, želim reći sljedeće. Ovo je rasprava koja se već dugo vodi i ja se nadam da će Europska komisija iz ovoga nešto naučiti. Na početku ove godine, kada ste jednostavno odbacivali kompletnu raspravu koja se vodila u znanstvenoj zajednici, a isto tako i u društvu vezano uz glifosat, prijedlog je bio jednostavno produljenje odobrenja na 15 godina kao da se ništa nije događalo. Takav stav komisije takav arogantan stav komisije jest s pravom kažnjen mislim da je to dobra stvar. Zaista, i tu želim dati podršku svojim kolegama, mi kao Europski parlament od toga smo trenutka donijeli stajalište, to je stajalište koje je doneseno u travnju, koje se nama nije svidjelo, ali bilo je stajalište u kojem je Europski parlament odigrao svoju ulogu i temeljem toga nastavila se rasprava možda e, čisto kao odgovor Peteru, da s pravom imate određene emocije, ali mislim da mnogi ljudi imaju e, emocije kada se radi o ovom pitanju a to je, e, pogledamo li države članice, činjenica da za razliku od onoga što se događa na razini država članica, mi na razini Europske unije ne možemo si priuštiti taj luksus da produžujemo odobrenje. Države članice si to mogu e, priuštiti. Ako ste već kritični, možda da se kritički osvrnete prema Berlinu, jer oni očito imaju pravo na taj luksuz produljenja odobrenja što mi u Briselu nemamo. i lako se skrivati iza Brisela i prati ruke pred javnošću kod kuće. Stoga ako ćemo se već kritički osvrtati na druge, onda mislim da to trebamo učiniti vezano uz sve aktere, a posebice vezano uz one koji žele prati ruke pred domaćom javnošću, onda se skrivaju iza Brisela. Dakle, imamo sada ovo tehničko produljenje odobrenja, ali ono što je potpuno nejasno je što će se dogoditi sa ostalim e, provedbenim aktima gdje predlažete određene restrikcije, ali kasnije sam čuo od Europske komisije, ali ne, to su preporuke. Što je to sada? potpuno je nejasno o čemu se radi. No ja se nadam da te restrikcije koje su donesene jesu ozbiljne i obvezujuće za države članice, a ne samo još jedan lijepi komad papira gdje se raspravljaju stvari, ali po kome nitko ništa ne poduzima. Kada se radi o produljenju odobrenja bili ste vrlo jasni, ali apsolutno niste bili jasni kada se radi o restrikcijama koje se ovdje predlažu, a mislim da naši građani zaslužuju da se jasno zna na što se to odnosi. Ne trebaju nam dodatne nejasnoće. I zaključno, što će se dogoditi sa ovim prigovorom. Mislim da je zapravo ovo vrlo laka politička igra koja se igra. Odradili smo svoj posao, odradili smo što treba u travnju, većina ovog doma nije bila na strani zelenih, nama to naravno nije drago, radit ćemo na tome. Europska komisija je sada objavila izjavu o tehničkom produljenju odobrenja, Pogledajmo što se događa. Znanstveni dokazi neće biti dostupni u godinu i pol. Dakle, s, sa stajališta načela predostrožnosti mislim da Europska komisija za godinu i pol će morati donijeti odluku i mora biti vrlo jasna kada se radi o restrikcijama o kojima je govorila. Što se tiče prigovora, to je lijepa politička igra, ali zeleni na to neće pristati. Hvala lijepa. Gospodin Poc. Hvala gospodine predsjedatelju. Samo nekoliko napomena. Žao mi je što sam zakasnio e, na ovu vrlo zanimljivu raspravu. Ako postoji legitimni instrument u ovome parlamentu, onda mi je zaista uznemirujuće čuti da se bilo kakav takav instrument može zlorabiti. Ako je nešto legitiman instrument, može se samo koristiti, ali ne može se zlorabiti. To je prva stvar. Druga stvar, u potpunosti se slažem s Basom i razlozima koje je naveo i zbog toga kao i on smatram da je ovaj prigovor e, kontraproduktivan. Odradili smo naš posao i dobro smo ga odradili. Rezultat koji je postignut u travnju je, ja mislim, vrlo jasan i podržala ga je velika većina ovoga parlamenta. Ne trebaju nam nikakve nove izjave, ne trebaju nam nikakvi novi prigovori i mi to također nećemo podržati. I posljednja napomena koju želim iznijeti je sljedeća. Mislim da moramo nastaviti. Želim biti vrlo jasan da mi u SND-u smo za zabranu ove substance zato što postoje znanstveni dokazi ili barem snažna sumnja u znanstvenom svijetu o načinu na koji funkcionira ovaj e, proizvod i to je ono što trebamo uzeti u obzir. I zaključno, tko će odlučiti koji su znanstveni dokazi solidi? To će biti industrija, poljoprivreda, komisija. Tko? tko će odlučiti koji znanstveni dokazi su pravi znanstveni dokazi, koji nam se sviđaju, koji ne. Tko će odlučiti koja je znanost pobjedila i koji je znanstveni dokaz solidan, da tako kažem, pod navodnicima, to je vrlo teško. No ono što jest jasno, možda nije e, koji su znanstveni dokazi solidni, već tko je odgovoran. I na kraju priče mi smo odgovorni Dakle, moramo biti vrlo oprezni u donošenju osuda i presuda o tome koji su znanstveni dokazi solidni, a koji nisu. Samo sam to želio zaključno spomenuti i ponavljam, mi također nećemo podržati ovaj prigovor. Gospodin Balcom. Ja sam zatražio riječ samo da bih rekao da potrebno jasno vidjeti koja je uloga parlamenta u ovom razdoblju produženja dozvole za 18 mjeseci, zato što postoje neka čudna tumačenja istoga. Komisija je htjela to produžiti na 15 godina, a u prigovoru parlament traži da se ovaj prijedlog mora povući i e, izraditi novi. I tu smo evo se našli u ovoj situaciji. Liberali traže šest godina, EPP sedam. Ja osobno sam glasovao za produžetak dozvole. Postoje rizici po zdravlje i 18 mjeseci mi se čini kao dobro rješenje. Više nitko ne spominje sedam godina koje je izglasala većina. U hoće li vijeće prihvatiti to rješenje i sada se govori da je parlament taj koji je dozvolio produženje na sedam godina i zašto sada govorimo o 18 mjeseci. Dakle, parlament i vijeće su na koncu donijeli odluku. Evo, došli smo do ovih 18 mjeseci i, nemojmo se pripisivati te zasluge. Ja, vielen Dank. Ähm, ich ähm, Hvala lijepa. Äh, puno sam argumenata koji su navedeni već čula. Neću ponavljati ono što je rečeno. Naglasila bih äh, da, kao što je rekao kolega Lize, E, imali smo veliku većinu u travnju u parlamentu što se tiče daljnjeg postupka u pogledu glifosata. U Njemačkoj je e, postoji poslovica prema kojoj je e, u iznenađenju skačemo. Međutim, ovdje moramo biti spremni na ono što je pred nama i e, moramo poduzeti što je potrebno kako se u budućnosti glifosat ne bi dalje e, koristio. Moram priznati da e, je točno moja vlastita država članica je bila suzdržana. meni bi bilo draže da ima jasnije izraženo stajalište. Meni se čini da je 18 mjeseci prihvatljiv rok, a u smislu da to Europska agencija za kemikalije još jednom e, mora preispitati i da moramo dobiti e, znanstveno mišljenje. E, imala bih jednu zamolbu koju bih uputila GUE-u. Imaćemo glasovanje u parlamentu o vašoj rezoluciji. Pitanje je li, hoćete li vi to instrumentalizirati i reći to je mišljenje parlamenta. E, Iako kažete e, da e, postoji opasnost što se tiče korištenja ove tvari. Tu vam ja moram reći da je parlament o tome razgovarao i odluku donio već u travnju, a što se tiče ovog daljnjeg postupka, to je nešto u čemu nećemo sudjelovati. Hvala. Hvala Hvala gospodin Osling. Da, hvala lijepa. Jako mi je drago što sada vodimo jednu objektivnu raspravu, a ne emotivnu, jer doista možemo slobodno razminjivati mišljenje. E, smatram da je parlament to i naveo u svojoj rezoluciji, da trebamo objektivno iznositi argumente. I E, pritom moram reći da korištenje glifosata mora biti iznimka, ne pravilo i mora postojati utemeljenost. Četrdeset posto površina u njemačkoj su površine na kojima se koriste glifosati i nije u interesu poljoprivrednika ono što se događa u americi postoje problemi što se tiče rezistencije a u interesu je poljoprivrednika da kažemo da ćemo ograničiti primjenu i da će e, primjena biti iznimka. Međutim, postoji jedan argument koji se zanemaruje. Možemo govoriti o e, opasnostima i kancerogenoj e, potencijalno prirodi. Međutim, postoji jedan drugi argument koji se dosta ignorira. Kod primjene ove tvari na velikim površinama e, dolazi do značajnog gubitka biološke raznolikosti. I to je velik problem, jer naš je to suzbiti do 2020. Ako i dalje koristimo glifosat, nećemo to uspjeti, jer E, te tvari uništavaju sve i biološka raznolikost e, trpi. Upravo u interesu biološke raznolikosti moramo razmišljati i promisliti dobro hoćemo li e, dalje koristiti ovu tvar. Naravno, da postoje alternative gospodine Lize, ne radi se o novim tvarima koje će biti još gore. U dobroj poljoprivrednoj praksi postoji toliko alternativnih mogućnosti E, kako smo došli do toga da toliko koristimo glifosat? Jeftin je, e, štedimo radnu snagu, a i konforni smo. E, radije ćemo poprskati umjesto da ulažemo dodatni trud. Sve su to pitanja o kojima moramo dodatno razgovarati. Ima još nešto što me je razljutilo kada se u državama članicama govori o tome e, da se treba prebaciti odgovornost na komisiju. To ne možemo dopustiti da se uvijek iznova blate institucije i da se krivica prebacuje na njih i mislim da se slažemo oko toga. Međutim, bilo bi mi drago da je komisija uzela u obzir ono što smo rekli mi kao parlament, a ne države članice moraju postojati određena ograničenja. Zabrana je zapravo mjera koja se odnosi i na dobrovoljnu primjenu i postoje neke stvari koje su se trebale unijeti. Sve je praktički neobvezujuće i zapravo bismo očekivali od komisije da e, definira e, stvari u privremenom odobrenju i po mom mišljenju odobrenje naprosto treba isteći, a ne da ponovno vodimo istu raspravu nakon određenog vremena. Smatram e, da to nije dobro i što se tiče zaštite okoliša. Hvala lijepa, gospođo Ris. Hvala lijepa gospodine predsjedatelju. Nisam se mislila javljati za riječ, ali ipak vrlo kratko, samo dvije napomene. Žil panjo rekao je da se radi o demokratskoj pobjedi parlamenta i parlamentarne demokracije. Ne želim nikpošto minimalizirati uh, našu ključnu ulogu, ali teško mi je govoriti o pobjedi zato što mi se čini da smo još uvijek negdje u među fazi. stvari nisu jasne, nisu odlučene i prvenstveno ovdje je mišljenje građana prevladalo ovo razdoblje od 18 mjeseci e, kontrole i praćenja nešto je što je rezultat činjenice da je javnost zapravo izašla na e, proteste u određenim državama članicama i to je ono što je zapravo navelo Europsku komisiju da donese ovu odluku naravno uz naše glasovanje u travnju što je jednim dijelom utjecalo na to na neki način smo zapravo ovdje podijelili stvari um, mislim da je važno reći da kada se radi o ovom pitanju također da ni znanstveni dokazi nisu konkluzivni i da zapravo nas dijele. A pitanje na kraju koje se postavlja je pitanje alternative. Peter Lize je rekao da alternative zapravo nema, koliko sam shvatila, a mi, osim onih koji smo upućeni, E, većina nismo upućeni u, niti u kemijsku formulu glifosata i nismo stručnjaci za ovo područje na nama je da slušamo stručnjake. A problem sa stručnjacima je što postoje oni koji su za i oni koji su protiv. S jedne strane postoje oni koji aktivno govore o alternativama koje su dostupne kako za europsku poljoprivredu tako i za e, ostale stvari. Uvijek se radi naravno tu o mogućnosti integriranog e, uzgoja usjeva i rotaciji kultura, podored jedu i a s druge strane imamo pak one koji nam govore da postoje substance koje su uvijek e, problematične i e, svaka substanca je uvijek problematična. Ja neću sada donositi odluke tko je u pravu, tko je u krivu, to nije moja zadaća. Ali mislim da se radi o čitavom nizu stvari koje treba uzeti u obzir. Evo ja sam jutros pročitala još jednu reportažu vezano uz ovu situaciju gdje primjerice u Argentini imate pedijatre i ljude koji su stručnjaci za rak, onkologe, e, koji ukazuju na to da se radi o štetnoj supstanci. Ja mislim da umjesto da neprestano iznova ponavljamo istu raspravu, zašto ne bismo primjerice organizirali hearing, e, dakle javno saslušanje kao što smo prije činili zajedno sa odborom za poljoprivredu. Oni su isto podijeljeni kao i mi kada se radi o ovom mišljenju, ali zašto ne? Rasprave se svuda vode i svugdje su iste. Zašto jednostavno ne bismo držali jedno javno saslušavanje da imamo alternativu, da konačno vidimo koja bi to alternativa bila. Možda imamo alternativu koja je manje toksična, koja nije toksična, koja bi imala višu razinu kvalitete, koja bi mogla omogućiti dalje ekonomski napredak. Možda bi to bilo bolje nego jednostavno da imamo ovu situaciju gdje se ljudi neprestano e, predbacuju jedni drugima. Možda je to jedan novi način, novi smjer u kojem bismo mogli ići. Hvala lijepa, gospodin Florec. Hvala lijepa. E, čini mi se da odluka parlamenta u svjetlu cijele rasprave nije bila tako loša. Naravno da se nešto može izbrisati, ali kao poljoprivredniku meni je bilo drago e, da se kemijska industrija prisiljava da traži alternative. E, za razliku od kolege Hojslinga, ja e, tvrdim da ne postoji kemijska alternativa, odnosno zamjena. E, kolega Hojsling, mi to koristimo već jako dugo, i međutim postoje posebni usjevi i situacije kada morate koristiti e, glifosat. E, nema baš tako proizvoljno alternativa na izbor. E, međutim, može se dogoditi da se pomiješaju vrlo toksične mješavine koje su onda vrlo opasne i za one koji ih koriste. Meni bi bilo drago da ovaj pritisak na industriju opstane, da se održi. Međutim, što će se sada e, događati? Ja vas pozivam e, na moje imanje. Nije to toliko daleko, 200 km odavde. Ne biste e, vjerovali koliko ima koroba i trava koje ondje rastu. Nevjerojatno. I onda kažu kolege da e, je to jednostavno riješiti. Nije. Naravno da je e, točno da ako se primjenjuje na velikim površinama kao na sjeveru moje države, to je nešto što se mora zabraniti i to bez e, ikakvog okolišanja. Moraju postojati ograničenja i komisija ih mora ozbiljno provoditi u djelo. Međutim, poštovane kolegice i kolega, ako imamo ovaj rok od 18 mjeseci, pa to će proći u tren oka. I što onda? E, mislim da je odbijanje na mjestu. Meni bi bilo drago da imamo duži rok e, i da imamo istek, predviđeni istek odobrenja. Međutim, što se tiče drugog kemijskog sastava, e, nečega što neće ostajati u tlu, e, ja sam uvjeren da e, mi u poljoprivredi koristimo i daleko opasnije proizvode od glifosata. Ja prihvaćam ovu raspravu, ali postoje i daleko gora sredstva koja su e, toliko opasna da su ljudi koji ih koriste e, doista u opasnosti i brinemo se za njih. E, postoje i drugi zanimljivi proizvodi koje bi trebalo kontrolirati. Nadam se da će se komisija time baviti, a posebno proizvodi koji se primjenjuju na voću. Thank you very much. Hvala lijepa. I još jednom zastupnik e, tema izvolite. Hvala vam lijepo što ste mi opet dali riječ. Ovo je zanimljiva i dobra rasprava. O pitanju o znanosti je također bilo zanimljivo i zato smo osnovali EFSU i tako dalje. Dakako možete naći studije koje vele nešto drugačije, koje izazivaju zabrinutost. Dozvolite da dovršim. Međutim, tome je kvaka. Pogledajte sigurnost hrane. Imate 10 studija, 20 mišljenja i zato moramo imati ova objektivna tijela koja će sve to sagledati. Svjetska zdravstvena organizacija doista rekla da je tvar potencijalno kancerogena. Da, da dakle, djeluje kada u količini od jednog grama po kilogramu težine. Ali, ukoliko pojedete i toliko soli, možete si e, naškoditi. Dakle, treba stvari staviti u perspektivu. I svjetska zdravstvena organizacija također veli treba imati dakle mjeru kod tih stvari, zato mislimo da je ovo sigurno i zato smo produžili odobrenje. Međutim, nešto drugo se događa u Njemačkoj i u Europskom parlamentu. Naglasak se stavlja na ovu studiju Svjetske zdravstvene organizacije. Ljudi sada testiraju urin, tvar je pronađena i u pivu i to time se ljudi straše Političari više ne žele donositi odluke, vidite što se događa u vijeću, suzdržavaju se. Tu se sada evo, zamagljuju činjenice iz e, studije i zašto ne vjerovati znanstvenom tijelu koje smo i mi samo sami osnovali. Sada se spominju alternativa ali to je sasvim drugačiji, e, sasvim drugačija rasprava dakle mikroorganizmi koji se koriste za zaštitu bilja i tako dalje. Tu se može smanjivati zahvaljujući e, inovacijama kojima smo izradili i brojna izvješća. Međutim, prije nego što zabranimo glifosat moramo vidjeti koje će negativne učinke imati činjenica ukoliko ga više ne budemo imali na raspolaganju. E, htio bih imati poštenu raspravu o tome koje su posljedice ukoliko se glifosat više u određenim okolnostima više ne bude mogao koristiti. Imamo nizozemsku, dakle, prilično ravna zemlja, međutim imate neka brdovita područja ti ne možete koristiti plug, ne možete se na taj način obračunati sa korovom. Uzmite u obzir cijelu ovu sliku, dakle, im utječe li na kvalitetu tla na eroziju tla, na emisije stakleničkih plinova, koje su organske alternative koje su također često štetne i sve to uzmite u obzir. Vi ste iznenađeni, ali imate prirodne kemikalije koje su katkada jako opasne po ljudsko zdravlje. Najtoksičnije od njih proizvode bakterije i nemojte to smetnuti suma, imajte raspravu o svim ovim činjenicama, dakle na koji način imati dobro poljoprivredne prakse prije nego što zabranite, dakle ovaj jedan proizvod koji se nalazi među alatima koje koriste poljoprivrednici. Colleagues, I two additional još dva zahtjeva za riječ, ali sada dovršavamo popis. Zastupniče Hojsling, izvolite. E, Nur bestimmte, Lieber Kollege e, Dragi kolega Florenc, e, neke stvari ne stoje. E, tvrdnja da će doći još opasnije tvari i da ćemo onda morati e, ručno sve plijeviti, to je besmislica. Postoje ekološki, mehanički postupci E, međutim, sve to je skuplje. E, I e, ovdje moram reći da na velikim gospodarstvima ako štedite 50 eura po hektaru, to zapravo znači da štedite na radnim mjestima. I ne radi se o tome da je ovdje riječ o dobroj poljoprivrednoj praksi. Naprosto se radi o tome da je ovo e, jednostavnije. Međutim, u praksi, u poljoprivredi, ako mislite da možete imati kvalitetnu poljoprivredu jedino ako koristite kemijska sredstva, to doista moram dovesti u pitanje. Naravno da postoje opasnije tvari, međutim ako poljoprivreda može funkcionirati samo na način da koristite neka sredstva, onda žao mi je, ja mislim da to nije održiva poljoprivreda onda e, moramo razmišljati o nekim drugim procedurama. Naravno da nije rješenje kemiju zamijeniti kemijom. Moramo vidjeti kakav je doprinos EFSA cijeloj raspravi. E, važna je i transparentnost e, kemijske industrije, ali isto tako to mora dolaziti do izražaja u praksi. Ako ne postoji transparentnost u javnosti, će postojati dvojbe što se tiče e, znanstvenih studija koje nisu objavljene i komisija bi svima učinila uslugu ako bi objavila rezultate. Zapravo mi nije jasno zašto postupci nisu transparentni. Moramo imati otvoreniju raspravu i treba nam otvorena rasprava o alternativama. Jedino tako ćemo ostvariti napredak. Hvala. Zastupnik Poc. Hvala vam na ovom na što ste mi dali još jednom riječ, osvrt na znanost i ono što je rekao malo čas kolega. Znam da je mišljenje EFSE imalo oko tisuća stranica, ali temeljilo se na tri studije. Prva je stara 20 godina, druga 15 godina i najnovija je stara 7 godina. I sve njih je financirala zainteresirana industrija. To je činjenica. Kada govorimo o Institutu svjetske zdravstvene organizacije za rak, to je riječ o novoj studiji dakle, koju su izradili neovisni znanstvenici. To su činjenice. Kada je riječ o informacijama, jesu li nepouzdane? Jesu. Ja sam organizirao e, jednu raspravu u e, parlamentu na tu temu i tu su gostovali jako ozbiljni e, znanstvenici iz Londona i iz Leipciga Međutim, bile su prisutni samo dvoje kolega iz parlamenta. Koliko želite informacije, one su na raspolaganju i one su pouzdane, ali pitanje jeste li vi zainteresirani za njih. E, i također postoje brojne praznine. Stalno govorimo o antimikropskoj e, otpornosti, to je problem, ali glifosat je patentiran prvotno kao antibiotik. I s povučenim, to je povučeno zato što on uzrokuje antimikropsku otpornost. Je li to itko uzeo u obzir i EFSA prije svega da je to antibiotik? Thank you very much. Hvala lijepa. Možemo sada završiti ovu raspravu i e, poslušati što veli komisija. Thank you, Ladies and gentlemen. Hvala lijepa. Bilo je zanimljivo saslušati ova različita stajališta. Glifosat je zasigurno do sad najteži dosije kada je riječ o donošenju odluka, ne samo u području pesticida, već je daleko šire. Jedan od razloga je što zemlje članice nisu temeljile svoje odluke na znanstvenim činjenicama. Raspravi su prevladavala politička stajališta zemalja članica. Od siječnja smo pokušali putem različitih prijedloga dobiti kvalificiranu većinu u odboru Imali smo prvi prijedlog teksta koji govori o, odobrenju od devet godina, potom prijedlog i rezolucije parlamenta od sedam godina. Imali smo beskrajne rasprave sa zemljama članicama, nismo uspjeli dobiti kvalificiranu većinu. Na koncu odobrenje za ovu tvar je trebalo isteći 30. lipnja, dakle prije dva tjedna i komisija ima zakonodavnu obavezu da donese odluku o tome hoće li ova tvar biti odobrena ili ne, hoće li se dati produljenje ili ne. I mi moramo o tome odlučiti. Naš trenutni prijedlog je bio da se produži prijedlog za odobrenje na još 18 mjeseci, odnosno e, šest mjeseci nakon izdavanja mišljenja Europske agencije za kemikalije. Dakle, mi nismo obnovili odobrenje, već smo produžili odobrenje. To je detalj, ali je jako važan. Dakle, produžili smo odobrenje kako bismo omogućili da se dakle donese odluka, odnosno nakon što EK, Agencija za kemikalije, izradi svoje mišljenje. Sve odluke koje smo donijeli su u skladu sa onome što je predviđeno u uredbi o pesticidima, ali također u skladu sa postupkom komitologije. Dakle, kada je komisija obvezna na koncu donijeti odluku kada nema potporu ili mišljenje zemlje članice. Dakle, nismo nikad imali protivljenje zemlje članice, već situaciju koju nije dano mišljenje i zato smo dali produljenje od 18 mjeseci. Proces donošenja odluke je bio težak, zbog stajališta nekih zemalja članica koji nisu bili utemeljeni na znanstvenim činjenicama. To je nešto što je otvoreno rečeno, to nisam ja izmislio, već smo tražili da zemlje članice kažu svoje mišljenje, zašto se protive, zašto su suzdržani. I oni su rekle mi ne podržavamo prijedlog komisije zbog političkih razloga. Dakle, nije sasvim uzeta u obzir znanstvena istina. Imamo čitav niz znanstvenih mišljenja. Imamo dakle evo i mišljenje Svjetske zdravstvene organizacije, njihove agencije za istraživanje rata, to je i započelo su ovu raspravu, dakle mogućnost da je ta tvar potencijalno kancerogena, potom je to iznova ocjenjeno na zahtjev komisije, dakle iznova smo ocijenili mišljenje Svjetske zdravstvene organizacije i EFSE, i 27 zemalja članica nije podržalo mišljenje ovog instituta Svjetske zdravstvene organizacije, ali ipak mi smo kroz ovaj prijedlog zatražili od EKE, e, dakle Agencije za kemikalije, ona ima tu vodeću ulogu, da se pozabavi, dakle, aspektom treba li glifosat klasificirati kao moguće ili potencijalno kancerogenu tvar i zato smo produžili rok za njegovo korištenje. U međuvremenu smo zatražili još jedno mišljenje od e, tijela Svjetske zdravstvene organizacije, dakle, koje se bavi e, pesticidima, dakle, i, ovo tijelo se bavilo glifosatom i nije podržalo zaključno mišljenje e, agencije Svjetske zdravstvene organizacije. Dakle, imamo potporu potrebnu za tvrdnju da e, odobrenje glifosatu treba odobriti, odnosno produžiti. Kad je riječ o produžetku rokova, komisija je odlučila e, unatoč dakle, zemljama članicama. Imamo preporuku koju je izradio parlament e, u svojoj rezoluciji iz travnja, kada je riječ o restrikciji upotrebe ove tvari, produljenje je dano na osnovu trenutnog odobrenja. Imamo sada novi tekst koji je podnesen zemljama članicama. Tu smo uzeli u obzir neke od ograničenja koje je predložio parlament, ali i ograničenja kojima, koje smo mi iznijeli u svom prijedlogu, dakle da se zabrani korištenje proizvoda koji sadrže taloamin kao koformulant glifosata. Također imamo preporuku koja govori o odobrenju e, tvari na dakle, evropskoj razini, naravno dio ovog postupka je u rukama subsidijarnosti, odnosno zemalja članica, dakle kada je riječ o ograničenju uporabe glifosata, dakle prije sjetve. I također preporučamo da zemlje članice obrate pozornost na korištenje glifosata na javnim površinama. Pravni temelj postoji, imamo dakle odgovarajuće zakonske tekstove, to se nalazi u našem e, tekstu prijedloga i on je prvi put e, predložen e, zemljama članicama 27. lipnja. Dakle, jačamo kontekst za odobrenje. Ove tvari opet nismo dobili, dakle, potvrdu zemalja članica, opet zbog političkih razloga i evo nakon nekoliko dana smo se ponovno susreli i jutros e, iznenađujuće postigli smo kvalificiranu većinu, dakle dali smo prijedlog na e, glasanje, dali smo na glasanje tekst koji govori o ograničenju proizvoda koje, upotrebe proizvoda koji sadrže glifosat i sad će taj tekst usvojiti komisija i on će se moći odnositi dakle, na ovaj period odobrenja do kraja 2017. Općenito, komisija je postupala u skladu sa svojim mandatom i nismo prevazišli e, svoje e, provedbene nadležnosti. Hvala lijepo. Uh, Evo za kraj rasprave zastupnica Kilonen. Kiitoksia Hvala lijepo. Evo, htjela bih iskoristiti priliku obratiti vam se na svom jeziku. Evo, ovdje su ljudi strastveno sudjelovali u ovoj raspravi. Glifosat se koristio unatrag 50 godina, ljudi koji su ga koristili su živi i zdravi, ali nameće se pitanje postoji li prava alternativa i jesmo li zbilja istražili mogućnost e, razvoja, dakle, alternativnih tvari, jesmo li zadovoljni sa ovim Monsantovim rješenjem. Nismo vidjeli alternative ovoj tvari na tržištu unatrag 45 godina. Istraživanja pokazuju da glifosat nije kancerogen. Međutim, pitanje je gdje je evropska alternativa, evropsko istraživanje, razvoj proizvoda, kako stoje naše istraživanje kada je riječ e, o antimikropskoj otpornosti, kancerogenim tvarima. Dakle, ovdje se neki služe populističkom retorikom u ovom slučaju. Međutim, mislim da moramo raditi za svoje građane i da moramo odgovoriti na pitanja koja su oni postavljali, koliko god bila teška ta pitanja sam u tom kontekstu surađivala s građanima, vidim koji je razvoj situacije, vidimo povećanje broja slučajeva karcinoma želuca i tako dalje. To nije šala, to je stvarnost i to izaziva brojna pitanja. Građani imaju pravo saznati što se nalazi u njihovim tanjurima a poljoprivrednici moraju imati pravo na pronalazak alternative, moraju imati na raspolaganju nešto što je konkurentno u smislu cijene i doista je zapanjujuće da unatrag 50 godina nismo bili u stanju pronaći bolje rješenje za ovo Moramo također biti spremni priznati pogrešku koliko se dokaže da glifosat nije kancerogen, ali dok god se nalazimo u situaciji koja u kojoj nema e, potpune i neovisne studije o tom pitanju. Ja ne želim da ljudi poboljevaju zbog ove tvari. Mi nismo sigurni kako ova tvar djeluje kod ljudi. Ljudi me optužuju da sam populist. Ma, samo nastavite. Ja pokušavam zaštititi eh, naše sugrađane. Oni nemaju ove informacije. Oni ne znaju kakva im je šteta nanesena ovom tvari. Svaki klub ima mogućnost naružati se odgovarajućim političkim mehanizmima koji su nam na raspolaganju. Mi ovdje štitimo eh, demokraciju, štitimo prosječnog građanina i prosječnog potrošača. Ja ću se suočiti sa svakom optužbom da mi možda djelujemo na neadekvatan način, ali ono što mi radimo u e, našem klubu jest da štitimo ljude, da štitimo one ljude koji su od nas zatražili da se bavimo ovim pitanjem u njihovo ime. Ja bih vam se željela zahvaliti na ovoj raspravi, ona je bila jako plodonosna i Nadam se da je nakon 18 mjeseci nećemo na nju zaboraviti. Moramo se osigurati da se provede e, istraživanje i da poljoprivrednici u Europi pronađu alternativnu tvar koja manje šteti ljudima i okolišu. I u tom trenutku ćemo dakle dostići svoj cilj i ta, odgovoriti na taj način na potrebe građana. Hvala. Želim vas podsjetiti na rokove. Glasovat ćemo sutra u našem odboru. I ovime zaključujemo današnji sastanak. Želim vas pozvati da se sutra vratite na sastanak, dakle sutra ujutro u 10 sati nastavljamo s radom.